So, good, good morning, Dobro jutro, kolege. Želim vam dobrodošlicu. Prva tema imamo dva dosija, dakle, Europski pružatelj usluga skupnog financiranja za poduzeća i tržišta financijskih instrumenta. Dakle, svaki izvjestitelj ima po šest minuta, izvjestitelj u sjeni po četiri, a onda slobodno javljanje za riječ i komisija. Dakle, Europski pružatelji usluga skupnog financiranja CSP, dakle Ashley Fox, izvolite imate riječ. Hvala predsjedavajući. Najprije dopustite da zahvalim kolegama na amandmanima i na tome što smo se mogli držati i ispoštovati ove ambiciozne rokove. Dakle, temeljem amandmana i rasprava koje smo vodili s izvjestiteljima u Sjeni, budite sigurni da idemo u istom smjeru. I brojne teme do sada nisu bile kontroverzne. Kao što je, na primjer, podizanje gornjeg praga za e, skupno financiranje na 8 milijuna i poticanje ulaganja. No, imamo tri područja koja smo identificirali u kojima nemamo e, dogovor i želim iznijeti. Dakle, to, to se tiče uloge ESME, uključivanje ICO-a i režimi trećih zemalja. Postoje različiti pogledi na ulogu koju treba imati ESMA. Komisija predlaže da ESMA treba biti zadužena za autorizaciju i nadziranje platformi za skupno financiranje. Možemo reći da e, je određen broj e, izvjestitelja u sjeni kao i ja da smo skeptični po tom pitanju. Moje mišljenje jeste da su nacionalna nadležna e, tijela e, najbolje mogu razumijevati nijanse svojih tržišta i imati učinkovit nadzor nad tim platformama na nacionalnoj razini. Ova uredba treba spostarati da će se koristiti licencija PSD i da će se pratiti pravila za borbu protiv pranja novca na, na, ako se time bude upravljalo na nacionalnoj razini, onda to može biti proturječno ulozi ESMA. I ne mislim da ESMA raspolaže s dovoljnim resursima kako bi se bavila licencijama i nadzorom e, ovih režima. Jučer smo imali predsjedatelje esca koji su iznosili svoje, e, koji su razmijenili mišljenja, gledišta ovdje i postavio sam e, predsjedniku Esme pitanje i pozdravljam njegovo mišljenje kada je rekao da manji akteri koji nisu e, od ključnog značaja za Europsku uniju ne bi trebali biti uključeni. Dragi kolege, ovaj režim ima gornji prag od 8 miliona eura i ne postoji način na koji bi se moglo reći da je ovo od neke sustavne pregleme važnosti. Ono što je htio reći predsjednik ESME jeste da bi to trebalo biti prepušteno nadzoru nacionalnih e, tijela, e, nadležnih tijela. Drugo se tiče uključenja e, ICO-a. To je stvorilo zanimljivu dinamiku jer smo čuli dakle izvjestelju Sjeni i klubu zastupnika koji e, nemaju istovjetne položaje uvijek. U mojim amandmanima e, sam prikupio kolege iz brojnih kluba zastupnika kao što su SND i Europska pučka stranka koji žele jasno staviti do znanja dakle da se ovo primjenjuje onda kada e, je platforma sljedeća. Dakle, Ja, predsjedavajući, čujem brojne razgovore pored, tako da bi bilo lijepo da se ti razgovori završe. Prvo, kada se koristi centralni izdavatelj, izdavač, dva, korištenje posrednika za izdavanje tokena, a ne privatno ulaganje, treće, izdavanje tokena, zajma ili Treće, e, zadržavam prag od 8 milijuna i tada i samo tada to će biti sukladno s ovom uredbom. No imat ću se na umu, brojni izvjestitelji u Sjeni su rekli da ne misle da je ovo pravo izvješće kojim bi trebalo uređivati ICO. -e. tu brigu i slažem s kolegama da bi trebalo zasebnu uredbu tražiti od komisije koja bi se ticala ICO-a. No, bojim se da, s obzirom koliko vremena treba komisiji da napravi prijedlog, zasman prijedlog, bit će prekasno s obzirom na brzinu kojom se ovo tržište razvija. Ova uredba je savršena prilika da se ukaže na to da određeni ICO-i mogu biti sukladni s ovim uredbom i da dobijemo neke standarde, neka mjerila kako bi i sami ICO imali dodatni legitimitet. I tako da bi se moglo praviti razliku između e, projekata koji su legitimni i drugih koji to nisu. I za kraj želim pomenuti zemlje, e, odnosno režime iz trećih zemalja. Vjerujem da članak koji predlažem omogućuje najbolje izvorazne prakse i podupire širenje ovog e, tržišta on kraj i granica jedinstvenog tržišta. Doista sam bio zaintrigiran time što su neki ovome protivili. Ja pozivam da ovaj režim omogući trećim zemljama koje usvoje u cijelosti ova pravila e, na svoje platforme koje žele dakle trgovati na jedinstvenom tržištu i zahtijevam da se to dopusti. mom prijedlogu se rješavaju neki problemi za koje, s kojima ste upoznati predsjedniče. No i dalje se ne želi raspravljati o tome tako da pretpostavljam da e, se ovdje uključuje politika, a ne zdrave, e, zdravorazumne odluke. Predsjedavajući, jako sam zadovoljan danas ostvarenim napretkom i sa zanimanjem ću poslušati izvijestljiv Sjeni. Hvala, Ashley. Sljedeći izvjestitelj za drugi dosije. Karolina Artigalis nije tu. Ramon, ti preuzimaš mišljenje? Hvala predsjedavajući, da. Karolina se ispričava što nije mogla doći danas, tako da ću ja e, govoriti u njeno ime i pročitati. Dakle, ona zahvaljuje Ashley i svim izvjestima u Sjeni na dobroj suradnji na sastancima i raduje buduća eh, suradnja narednih tjedana. Karolin se također zahvaljuje kolegama na devet amandmana koji su uloženi njen, njeno izvješće. Njeni amandmani imaju za cilj unapređenje eh, djelovanja nacionalnih nadležnih tijela i zalaže se za viši prag kako bi veći broj malih srednjih poduzeća mogao e, koristiti ovaj novi režim. Povećanje polja primjene i gornjeg praga nisu uopće kontroverzine na pitanje za nju. No, odredbe za treće zemlje i suradnje između ESME i nacionalnih nadležnih e, tijela Karolina također pozdravlja Ešlijevu inicijativu i inicijativu nekih kolega s kojima se slaže kada kažu da brže usvajanje kriptovalute je od velikog značaja. Zato poziva komisiju da iznese sveobuhvatnu ocjenu mogućeg zakonodavnog okvira za ovaj novi način financiranja startup kompanija i rastućih poduzeća što se sme i NCA tiče, Karolin podržava e, jaču ulogu nacionalnih nadležnih tijela jer su oni ti koji najbolje poznaju svoje tržišta. Međutim, razlike na europskoj razini treba izbjegavati i to postaje složena tema oko koje je teško napraviti kompromise. Odredbe za treće zemlje izgleda da su goruća tema u ovom dosjeu koje uvijek izazivaju žestoku raspravu. Liberali su za otvoreno tržište i oni su za transparentne odredbe, no iako uviđamo političku osjetljivost ove teme, moramo postarati da europska mala i srednja poduzeća mogu biti financirana, bilo da se radi, eh, bilo da financije dolaze iz europskog kontinenta ili iz drugih zemalja. Hvala Raman. Sada ćemo preći na izvjestelje u sjeni. Imamo dva izvjestelja u sjeni za europske pučke stranke. Prvi je Sander, izvali. Hvala predsjedniče. Želim se najprije zahvaliti izvjestitelju izvjestiteljima u Sjeni na dobroj razmjeni gledišta koju smo imali i koje ćemo i u budući imati. Želim se osvrnuti na nekoliko točaka. Dakle, pitanje praga najprije. Želim reći da se slažem s većinom kolega koji su izrazili želju da se poveća prag sa jednog na 8 milijuna eura. Kad se radi o zaštiti ulagača, mislim da su nam potrebna jasna pravila i čini mi se od ključnog značaja da mogući ulagači dobiju pristup platformama tek kada pruže, stave na raspolaganje određene informacije kao što su osobne informacije i također moraju e, biti podvrgnuti i e, testu poznavanja. Ne kažem da ga uspiju, već da se predstave na taj test. I isto tako trebaju dobiti i upozorenja platforme i vidjeti da li je njihov profil e, prikladan. Zatim, što se tiče predloženih projekata, to bih htjela podržati inicijativu da one platforme koje žele ulagati u projekte koji se preko njih predlažu, da im to bude omogućeno. Dakle, to je taj famozni skin in the game koji omogućuje da se usklade interesi platformi i klijenata, no to ne mora biti obvezno i sustavno činjeno. kako bi ulagači bili dobro informirani, onda platforma mora biti transparentna glede svojih ulaganja. Moramo praviti jasnu razliku između informacija koje platforma stavlja na raspolaganje javnosti i marketinške komunikacije koja je upućena ulagačima, ulagačima koji su registrirani na samoj platformi. A sad prelazim na tri problematičnije stavke oko kojih još trebamo puno raditi. Dakle, pitanje nadzora. S obzirom da stvaramo europski alat, instrument, čini mi se smislenim da autorizacija i nadzor budu prepušteni ESMI. Čujem i razumijem argumente koji idu u suprotnom smjeru, dakle, argument o nadležnostima. Ja mislim da ako prepustimo to ESMI, onda nacionalna nadležna tijela će predati te nadležnosti ESMI kao što se to radi u drugim pitanjima. Imali smo dosta, bilo dosta govora o tome i bilo bi dobro čuti pravno mišljenje Europske Europske prave službe, dakle da li se ta misija može povjeriti ESMI, a treba znati da to, kako trenutno stvari stoje, nije predviđeno u okviru nadležnosti ESME. Dakle, tu je, radi se na reviziji ovlasti ESME trenutno, dakle, evo, trebamo vidjeti pravno da li možemo tu odgovornost prepustiti ESMI. Druga točka tiče se sustava ekvivalentnosti. Dakle, treba znati da je to tržište koje doista želimo razvijati na europskoj razini. I nisam uvjerena, kako stvari trenutno stoje, da trebamo uzeti u razmatranju taj sustav. Naš cilj je, dakle, razvijati, naš cilj je europsko tržište i razvijati taj sustav e, u europskoj na europskoj razini. A zatim inicijalna ponuda tokena EFC želim reći da je to tema na kojoj trebamo raditi na europskoj razini. Tu moramo imati jasna pravila i uredbu i predlažem da nam se komisija očituje po tom pitanju. No, tekst o skupnom financiranju uopće nije trenutno idealno rješenje za tako što. U svakom slučaju veseli me daljnja suradnja i rad na ovoj temi. Hvala. Hvala vama na vašem doprinosu. A sada Tom Van Kandelare govorit također e, za Europsku stranku. Hvala predsjedavajući. Mislim da je jasno da rasprava o kriptovalutama je jako relevantna i povezana uz ovaj dosje i to je nešto zašto sam i ja jako zainteresiran. No mislim da moramo odrediti jasne prioritete najprije. Kao prvo postoje velike razlike kada govorimo o onome što smatramo E, urednim skupnim financiranjem i onim što je ICO. Dakle, ta, evo, na primjer, kada govorimo o maksimalnom pragu od 8 milijuna eura za e, skupno financiranje, to znači da samo mali dio ICO neće biti uključen u ovaj inicijalni paket. Dakle, moramo spitati da li je to pravi okvir za tako što. Zatim, da vidimo koje su sve mogućnosti koje pružaju virtualne valute ali moramo naći najbolji način da se to regulira. Slažem se s kolegama koji smatraju da Europska komisija treba iznijeti zakonodavni prijedlog koji će biti što širi moguće kako bi se riješilo pitanje kriptovaluta na zaseban način u zasebnom tekstu. I za kraj, kada se govori o virtualnim valutama, ne mislim da možemo ostati skrštenih ruku, jer evo, kad vidimo koliko je to popularno u Aziji, oni su djelovali po tom pitanju. Mi ne možemo sad skrštenih ruku, moramo e, urediti zaštu potrošača, a to je zadatak koji je na nama. A s druge strane, moramo se postarati za tržišta i omogućiti im da se razvijaju. Tako da bi bila dobra ideja analizirati utjecaj koji može polučiti uređivanje tog tržišta i temeljem toga onda treba početi razmatrati eh, o tome kako raditi na toj temi s Europskom komisijom. Hvala u mesi ideja. Eva Kajli. Hvala lijepa. Drage kolege, zahvaljujem Ašliju i svim kolegama koji su surađivali na ovom dosjeu i zahvaljujući kojima smo ostvarili napredak. Što se tiče same uredbe i praga od 8 milijuna, tu smo sve gotovo dogovorili, a isto tako i po pitanju definicije kao i načinu rješavanja žalbi i potvrda klijentima, zatim po default eh, kamatnim eh, stopama. Što se pak tiče ICO, dakle početne ponude žetona, moramo dakle naći dobar e, način e, da uspostavimo pravnu izvjesnost i zaštitne mehanizme. I to prije nego što bude prekasno e, moramo nešto napraviti kako ovo područje ne bi u potpunosti bilo neregulirano. Što se tiče uloge ESME, Mislim da je tekst komisije ispravan, budući da duh uredbe e, ne kaže da se da ESMA zamijeni nacionalna nadzorna tijela, već da se reguliraju platforme naročito u zemljama u kojima ne postoji skupno financiranje. E, ne znam zapravo zašto se predlaže drugačije ekonomske e, prijedloge jer e, mi iz našeg kluba zapravo se zalažemo za ovaj ekonomski režim koji predlaže komisija. I za kraj hvala Ashley Foxu što pokušava naći rješenja za ekvivalente trećih zemalja. Ja mislim da barem po ovom pitanju rješenje možemo naći kasnije, ali u ovom času e, ne možemo se složiti sa člankom koji govori o tome. Hvala, evo, e, toliko možemo reći za sada. Hvala vama, Eva. A sada za zelene moli. Hvala lijepa. I ja ću zahvaliti Ašliju i njegovu asistentu s kojima smo dobro surađivali. I e, e, najprije ono o čemu se slažemo, e, Dakle, dakle Slažemo se u osnovi s načelima vezanim za skupno financiranje, iako ne i sa načinom kojim je to nužno sročeno, ali mislim da će to biti pozitivno, naročito za mala i srednja poduzeća. I slažemo se svim onim vezanim za zaštitu potrošača i tu smo se dogovorili oko nekih kompromisnih amandmana. Međutim, svi izvjestelji u Sjeni su rekli o kojim stvarima se ne slažu, a sad ću reći što mi kao zeleni mislimo. O ekvivalentima za treće zemlje mislimo da za sada je preuranjeno da imamo ekvivalencije za treće zemlje za skupno financiranje jer to sve skupa još je u samom zametku u Europskoj uniji i ne mislim da bismo mogli dopustiti da se tek tako e, svi mogu iskoristiti situaciju u uniji. Nadalje mislimo da ESMA treba biti e, nadzorno tijelo za skupno financiranje i platforme za skupno financiranje. Smatramo da ESMA treba predvoditi, iako jesmo, i zato da ESMA surađuje s nacionalnim e, tijelima i to blisko. E, nadalje, e, mislimo da umjesto da se pokušava e, regulirati mali dio tržišta ICO-a, već mislimo da ono što komisija kaže zahtjeva da se pravne službe od samog početka u ovo e, uključe. Što se tiče praga od 8 milijuna mi se ne slažemo, to sam rekla ranije na sastanku e, izvjestelja u sjeni da je bolje ostati na 1 milijun kako bismo bili oprezniji, ali mi smo jedni klub koji tako misli. E, to se tiče amandmana 249. i o platformama, E, mi mislimo kao SID i tu ćemo dobiti većinu, a i također postoje amandman 282. E, kojim smo mi također uložili i e, pred nama je još nekoliko sastanaka izvjestelja u Sjeni i nadam se da ćemo uspjeti naći dobar kompromis među nama. Hvala. U ime kluba GUE nema nikoga, sada FDD i Markovali. Hvala lijepa. I ja zahvaljujem izvjestelju i izvjestiteljima u Sijeni. E, vrlo smo dobro raspravljali i e, dogovorili smo se oko nekoliko stvari. Drago mi je primjerice oko praga sa 1,8 na milijuna eura. Zatim ograničenja koji e, moramo u, unijeti kada se radi o posredničkim društvima, zatim pitanje kamatnih stopa, zatim za zaposlenike i da se objavljuju e, default kamate na platformama. To je jako važno i to pridonosi većoj transparentnosti. Dakle, oko toga smo se svi složili i u tom smislu je to veliki uspjeh. Postoji ipak tri stvari gdje se ne slažemo. Da li ili e, ne uključiti e, početne ponude po mom mišljenju treba ih uključiti. Radi se o tržištu koje već postoji i zato bi bilo važno da se zato donese europska uredba. Tu podržavam izvjestitelja baš kao i što se tiče samih pravila gdje centralizacija tog nadzora ne bi smjela biti u rukama ESME, već bi se trebalo ojačati uloga nacionalnih nadzornih tijela, budući da oni bolje poznaju e, sustave na nacionalnoj razini i već imaju iskusne stručnjake. I to ne bi bilo prvi puta da se uredba te vrste e, primjeni e, za E, nadzornim tijelom na nacionalnoj razini, primjerice MIFID, prospektus i druge e, uredbe. Što se tiče ekvivalencija za treće zemlje, izvjestitelj želi da se i treće zemlje uključe u ove norme. Osobno a e, situacija je vezana i za Brexit. Meni se čini da je sve to ipak problematično i da bi bilo bolje za sada da treće zemlje držimo izvan ove uredbe, ali da predvidimo i jednu e, klauzulu gdje bismo za mm, recimo godinu ili dvije vidjeli i odlučili što da radimo s trećim zemljama. Već smo razgovarali s kolegama i mislimo da ta tri, te tri sporne točke koje ja još smatram neriješenima, da ćemo i njih uskoro riješiti. Hvala lijepa Marko na ovom e, komentaru. Mislim da smo sada čuli sve izvjestelje u sjeni. Sada idemo na slobodno javljanje za riječ. E, Pervanš Perez ima prva riječ. Htjela sam se javiti oko dvije stvari. Izvjestitelj je spomenuo da smo jučer e, raspravljali sa predsjedateljima triju nadzornih tijela i činjenica da smo se osvrnuli više puta na tu temu, a ne samo kada smo razgovarali s našim izvjestiteljem. Što se tiče ICO-a, dakle, e, tu je predsjednik ESME vrlo jasno rekao da se radilo o ozbiljnoj stvari te da nitko ni želi obuzdati inovacije. E, međutim, pitanje konkurentnosti u toj domeni treba uzeti u obzir, a da postoji rizik pranja novca i gubitka anonimnosti. U tom smislu preporučit ću našem koordinatoru da bi za naš odbor bilo e, dobro da se bavimo tim e, početnim e, ponudama e, žetona i e, da bismo za početak trebali uputiti uspjeno pitanje komisiji sa ili bez rezolucije gdje bismo se dobro pozabavili tim, tom temom, a ne da se sve to nekako progura na mala vrata. Čini mi se da se radi o temi koja je previše ozbiljna da bismo se prema njoj tako ponašali. Drugo pitanje jest pitanje uloge ESME. E, naravno, to otvara pitanje nadložnosti ESME, ali e, ništa nas ne spriječava da neku nadležnost odamo ESMI i eventualno da to kasnije revidiramo. Međutim, u onome što kaže izvjestitelj ima i nešto kontradiktorno što se tiče ekvivalencija, postoji potreba putovnice za sve kako bismo imali veliko tržište. Međutim, kada treba nadzirati da to tržište funkcionira kao pravo tržište, onda on to želi dati u ruke nacionalnih tijela. Dakle, čini mi se da je to pomalo kontradiktorno, ali inače smatram da prijedlog komisije da nadzor e, damo u ruke ESMI da je to dobro rješenje, <clears throat> kao što je i rekla izvjestiteljica u sjeni našeg kluba eh, malo prije Eva Kajli. Hvala lijepa, a mislim da se sada zapravo nitko drugi od kolega više ne javlja za riječ. Najprije predstavnik komisije, a nakon toga ponovno Ashley. Hvala. Eh, hvala eh, izvjestelju, izvjesteljima u sjeni koji su se bavili našim tekstom. Drago nam je da se dobro napreduje po ovoj temi. To je važan aspekt akcijskog plana dovršenja Unija tržišta kapitala. kapitala I tu postoje dakle tri sporne točke o kojima razgovarate na ovom odboru. Što se tiče uloge ESME, mi želimo ostvariti jednake uvjete na tržištu te smanjenje e, pritiska na platforme, odnosno opterećenja koje bi imale da vode poslovanje. I e, zato e, tražimo da nadzor nad platformama ima ESMA. Smatramo da je to vezano za dosljednost primjene pravila na jedinstvenom tržištu. Drugo, e, ICO nije bio da izravno uključen u naš prijedlog e, zato što pokušamo vidjeti kako će se tržište razvijati, koje rizike to za sobom povlači i što e, će se događati sa samim nadzorom. U tom smislu čini nam se preuranjenim da sve početne ponude žetona budu e, stavljene e, tu, pa mislimo da najprije trebamo procijeniti situaciju, a tek nakon što je procijenimo ćemo moći napraviti režim po mjeri. A treće, ekvivalencije trećih zemalja, nismo to uključili u naš prijedlog, zato što je tržište skupnog financiranja u Europi vrlo malo, naročito usporedimo li to sa situacijom u Aziji ili u SAD-u. Namjera je da se to tržište poveća te da koristimo jedinstveno tržište kako bi se te platforme razvijale posvuda na jedinstvenom tržištu. Hvala lijepo. A sada par eh, primjedbi s moje strane prije nego li što dam riječ Ašliju, jer sam i ja osobno uložio amandmane. Mislim da što se tiče pitanja Praga, e, da se tu e, uvelike e, dogovorilo što će olakšati posao izvjestitelju. Što se tiče ekvivalencije, prije nekoliko mjeseci parlament je usvojio opće načelo da ako neka treća zemlja slijedi jasnu regulativu Europske unije, naše norme i jasne pravne odredbe, ta bi treća zemlja trebala u načelu moći djelovati na našem tržištu. Međutim, ono što sada komisija kaže jest u redu, ali u budućnosti morat ćemo moći otvoriti naša tržišta za one treće zemlje koje će vrlo jasno i dosljedno slijediti naša pravila a i Eva je malo prije rekla da bi se moglo revidi, uključiti klauzulu reviziji na ovom planu, jer e, dio toga je zapravo sada vezano i za političku kontroverzu koja se razvija. Međutim, jasno je da je načelo da se to tržište mora proširiti. Što se tiče ESME, jasno je da ne želimo imati sustav dvojnih e, izdavanja E, dozvola jer to ne bi bilo dobro za samo tržište. A zanimljivo bi bilo čuti e, što će biti s pravnim mišljenjem i što je e, Ashley o tome misli. Znam što je jučer rekao Steven Mayer iz ESME i kako će se stvari razvijeti za vrijeme pregovora. Ashley, izvolite. E, hvala predsjedavajući, hvala svim izvjestiteljima u Sjeni. Neću ponavljati što su rekli, tim prije što ćemo se i poslije podne sastati. Međutim, mogu odgovoriti na nekoliko od stvari koje ste rekli. Hvala na komentarima o zaštiti ulagača. E, hvala na vašim amandmanima. Mislim da ih možemo uključiti putem e, testiranja znanja s pri e, ulasku. E, što se tiče e, pravne studije i procjene, neću sada ništa reći ni da ili ne u tom smislu. Jedino što me brine je da čekanje tih rezultata bi moglo jako odgoditi cijeli naš rad. Moli, vaša dva amandmana o kojima ste govorili, su e, oni kojima će se pozabaviti, naročito onaj koji se odnosi na kapitalne zahtjeve. Što se tiče Eve i Marka, hvala na podršci po pitanju ICO-a. Mislim da ćemo u konačnici to e, morati staviti na glasanje u samom odboru jer se izvjestelji u sjeni međusobno oko toga ne mogu složiti. Dva velika kluba unutar sebe već imaju podjele i mislim da je jedini način da se to razriješi jest da se o tome glasa. Ne znamo također niti kakvo mišljenje o tome ima vijeće. Vijeće je možda u potpunosti protivno svemu tome u kojem slučaju jednostavno nemamo više vremena i nećemo ništa napraviti. Međutim, moramo e, ipak e, pokušati to riješiti tako da glasamo i to onda uključimo u naš prijedlog. Podržavam dakle sve da glasamo po pitanju ovih e, inicijalnih ponuda e, žetona. E, Evo i tvoje primjedbe ćemo uključiti kada budemo izrađivali kompromisne amandmane. Hvala predsjedniče. Tu sam ja mislim završio. Hvala e, vama, Ašli. A rokovi su sada sljedeći. Nastavljamo s pregovorima. Petog e, studenog trebali bismo glasati na ovu temu na odboru Ekon. Hvala svima na vašim primjedbama. Sada ćemo prekinuti za otprilike dvije minute i e, započet ćemo ponovno kada dođe gospodin Rozati. Hvala svima. Krećemo na 14. i 15. točku. 14. je vezana uz pravila oporezivanja dobiti društava od znatne digitalne prisutnosti. 15. točka, porez na digitalne usluge, PDU, vezan uz određene digitalne usluge. Najprije prva točka koja je vezana uz znatnu digitalnu prisutnost. Izvjestitelj je gospodin Darius Rozati, ali će njegov kolega preuzeti umjesto njega. Hvala, Brian. Zadovoljstvo mi je zamijeniti Darjusa koji nažalost nama danas nije ovdje. Ispričavam se u njegovo ime, ali ispri, e, pročitat ću vam njegovu izjavu. Darius želi istaknuti podršku komisijina prijedloga. Smatra da je ovaj prijedlog izvrsna dopuna OECD-ovog rada na digitalnom gospodarstvu ne uključuje dodatne poreze. Budući da je OECD-ovo rješenje najbolji pristup, Darius smatra da je OECD-ov rad vezan uz digitalnu ekonomiju nešto što odražava potrebu da se na tome radi na razini EU-a. Darius podcrtava i to da bi direktiva trebala biti temelj za dodatni rad na međunarodnoj razini. U odsustvu zajedničkog pristupa EU-a već smo krenuli sa unilateralnim rješenjima po državama, što dovodi do e, e, fragmentiranja zajedničkog tržišta. Darius zato naglašava da su ključna sljedeća pitanja. Najprije treba imati u vidu na odborima koji se tiču poreza, gdje se naglašava potreba da se porezi povežu i sa digitalnom ekonomijom. Darius naglašava i to da treba definirati znatnu digitalnu prisutnost i digitalne usluge. Komisija bi trebala objaviti smjernice za trgovačka društva i poduzeća. To bi trebalo biti jasno kako bi poduzeća, a i porezna tijela mogla e, djelovati u sigurnom okruženju gdje je sve jasno. Jednako tako, porezna tijela smatraju da su definicije problematično područje. Odbor za digitalne poreze u prijedlogu treba provoditi i nadzor ispravne provedbe direktive po poduzećima i društvima. Jednako tako tijela bi trebala e, nadzirati provedbu pravila za znatnu digitalnu prisutnost i osigurati suradnju između nacionalnih poreznih tijela. Na taj način izbjeće se dvostruko oporezivanje i dvostruko neoporezivanje. Dariju smatram da to možemo ustrojiti na različite načine. Ono što želim naglasiti je i to da izmjene europskog zakonodavstva treba trebaju se temeljiti na načelu porezne neutralnosti i da se ne bi trebalo uključiti MSP-ove. Darius eh, na posljedku tvrdi i to da u ovom trenutku ne bi trebalo mijenjati pragove vezane uz znatnu digitalnu prisutnosti. U procjeni učinka, a i u istraživanju Europske komisije i ostalih dionika smatra se da sve treba biti utvrđeno na eh, poznatim podacima, a ne na gađanju. Darius se veseli daljnjem radu na prijedlogu. Hvala na izvješću o mišljenju gospodina Rosatija. A sada nešto o zajedničkom sustavu oporezivanja. E, izvjestitelj je Tang Pol. Sustav poreza na digitalne usluge kojim se oporezuju prihodi od pružanja određenih digitalnih usluga. Hvala. Danas razgovaramo o golemom problemu. Imamo najveća poduzeća na svijetu koja plaćaju najmanje poreza. Mnogi građani to smatraju nepravednim, ali i u potpunosti neučinkovitim. Očito ne vladaju jednaki uvjeti za sve. Brojke kojima barata komisija ukazuju na to da imamo tradicionalnije multinacionalne kompanije, a i novije koje na kreativne načine izbjegavaju plaćanje poreza. Dakle, imamo goleme kompanije koje ne plaćaju poreze. Moramo nešto poduzeti. Europski parlament u tom smislu već jest nešto učinio. Iznio je prijedlog vezan uz CCTB i CCCTB. To je jedno od strukturnih rješenja za koja mi smatramo da će na posljedku doprinijeti tome da takva društva plaćaju porez na dobit. U tom prijedlogu uključili smo i definiciju znatne digitalne prisutnosti. Svaka dodatna rasprava na tu temu je dobrodošla. Uz to poznato nam je da vijeće radi sporo reći ćemo to tako. Mislimo da bi vijeće trebalo krenuti sa većinskim glasovanjem, a ne sa načelom e, slaganja sviju, jer se radi o golemom problemu, zajedničkim za sve nas. Moramo nešto učiniti i u kraćem roku. Ne bismo trebali ni na koji način time blokirati strukturna rješenja na općoj razini. Meni je drago u ovom trenutku vidjeti i to da Francuska predlaže klauzulu o postupnom povlačenju, tako da inicijalne mjere mogu biti privremene prirode. I ja se s time slažem. Na taj način ćemo riješiti e, probleme u kraćem roku, a razvijati rješenje za duži rok. Dakle, kada raspravljamo o rješenju na kraći rok, ne postoje razlozi da odustanemo od jednakih uvjeta za sve. Dvije stvari ću ovdje reći. Najprije da je porezna stopa od 3% preniska. To bi trebalo biti više oko 5% i možda ovisiti o ostvarenoj dobiti tehnoloških divova, posebno kada previše planiraju porezne obveze. Što se tiče tehnoloških divova, to su najbrže rastuće kompanije na svijetu. Tu su i najbogatniji ljudi na svijetu. Zašto onda ne bi plaćali porez na digitalne usluge? Moramo ne samo podići poreznu stopu, već i uključiti sve aktere. Dakle, treba biti ambiciozni i treba odaslati poruku u ime Europskog parlamenta. Vijeće ne može više duljiti, radi se o golemom problemu i nešto se mora učiniti. Treba pritom biti ambiciozan, a porez na digitalne usluge mora biti još i viši. Dakle, moramo ostvariti određeni napredak. O tome bi trebalo razgovarati i kada je riječ o prijedlogu o znatnoj digitalnoj prisutnosti. Znam da postoje različite definicije tog pojma, ali u prijedlogu o CCCTB-u imamo širu definiciju od one na kojoj radi komisija. To bi trebalo također raspraviti u okviru parlamenta. Još bih nešto sada dodao. Nacionalna porezna tijela u ovom trenutku trebaju rješavati, recimo to tako, i europske poreze. Moramo razmotriti praktične aspekte rada nacionalnih poreznih tijela u tom smislu. Trebali bismo organizirati peer review kako bismo vidjeli način na koji nacionalna porezna tijela rješavaju DST. Dakle, kada god nacionalno tijelo mora naplaćivati takozvani europski porez, to mora biti naplaćeno sukladno europskim pravilima. Hvala predsjedatelju. Hvala Paul. Čuli smo dva izvjestitelja i čini se da nemamo nikoga ovdje iz EPP-a ko bi se javio za riječ. A sada EKR i gospodin Fox. On je izvjestitelj u smjeni, ali čini se da se Bernard javio. Bernard, izvolite. Puno hvala, gospodine predsjedavajući, i ispričavam se u ime gospodina Foksa koji nam se nije mogao pridružiti. Zamolio me da vam pročitam dvije izjave o dva izvješća. Prvi je vezan uz izvješće gospodina Rozatija. Bilo je nekoliko amandmana izvjestitelja uz nacrt izvješća. Fox sve u svemu pozdravlja digitalno oprezivanje društava sa znatnom prisutnošću. Što se tiče amandmana izvjestitelja, u e, njima se naglasak stavlja na OECD-ov rad na digitalnom oporezivanju, a isto tako i porezu na dobit. Iako gospodin Fox e, shvaća da se postavio prag od 7 milijuna eura prihoda, nije baš siguran da to treba uključiti i u CCCTB. Treba izbjegavati unilateralne mjere Idealno je e, rješenje primjena OECD-ovih mjerila. Međutim, ne bismo u ovom trenutku e, trebali sprečavati države članice da sa svoje strane rješavaju bilo kakve dvojbe. Gospodin Fox se veseli suradnji sa izvjestiteljem u budućnosti. A sada imam i drugu izjavu gospodina Foxa, tiče se drugog izvješća. Dakle, gospodin Fox pozdravlja nacrt izvješća i slaže se s time da se treba oporezivati e, prodaju podataka na digitalnim sučeljima. Međutim, brine ga širenje izvješća. Dakle, imamo prijedlog e, povećanja sa 3% na 5%, to je prijedlog komisije. Ali potrebne su i privremene mjere vezane uz ctctb i predlaže odredbu o postupnom povlačenju bilo kakvo širenje e, područja primjene nije dobrodošlo ako se ne temelji na procjenama učinka. Isto tako treba se usredotočiti na stvaranje korisničke vrijednosti. Prema Rozetijem rozatjevom e, izvješću e, trebalo bi izbjegavati bilo kakve unilateralne odlike. Države članice u ovom trenutku ne treba sprječavati da sa svoje strane rješavaju ove e, probleme. Dakle, komentar je slični, sličan kao za prethodno izvješće. I ponovno gospodin Fox se veseli suradnji sa izvjestiteljem. Puno hvala. Sljedeći klub, Alde. Čini se da nema nikoga. Zeleni. Je li netko ovdje? Ne. Dobro. Vidim da je tu Martin. Zaguje. Hvala predsjedatelju. Zahvaljujem i izvjestitelju. Nacrt izvješća je svakako korak u pravom smjeru. Tijekom ove i prethodnih rasprava Mnogo puta smo čuli to da sustav oporezivanja mora biti suvremen. Treba uzeti u obzir to da je sada 21. stoljeće i da postoje digitalna tržišta. Ovo je vrlo važna tema kojom se moramo baviti. Pitanje koje je u pozadini svega je sljedeće na koji način dodatna vrijednost digitalnih usluga može doprinijeti boljitku društva. Mislim da ova izvješća tome doprinose. Svjedočili smo različitim skandalima vezanim uz izbjegavanje poreza i ovakva velika trgovačka društva su prikazana negativno kada je riječ o stajalištu zakonodavaca u prošlosti, mogu sada s vama podijeliti jednu metaforu iz britanskog društva, a to je da ovdje imamo Muppet Show i da se radi gotovo o sarkastičnom komentaru dvojce starčića iz pozadine koji se promatraju treba osigurati da ovakvi porezni skandali u budućnosti više ne postoje i da se doprinosi društvenom razvoju. Nažalost, u proteklih nekoliko tjedana svjedočili smo kritikama vezanima uz porez na digitalne usluge. Želim u ovom trenutku posebno istaknuti Njemačku i vrlo skeptično stajalište njemačke vlade. Ja se s njima ne slažem. Ja se nadam da će ministar financija Njemačke promijeniti svoje stajalište vezano uz porez na digitalne usluge. To bi zaista bilo razumno. A sada nešto konkretno i o izvješćima. Temelj oporezivanja treba biti mm, mjesto pružanja usluge. I zbog toga se vraćam na Rozatijevo izvješće. Ne shvaćam temelj oporezivanja vezan uz stalni nastan. Mislim da ćemo danjim raspravama to moći razriješiti. Osim toga treba postaviti pravila za MSP-ove. Budemo li međutim previše širili područje primjene, doći će do dvostrukog oporezivanja i to u praksi neće biti dobro. A sada nešto i o amandmanu broj 9 o nadležnostima država i o suverenitetu kada je riječ o oporezivanju. Mislim da ovdje postoji proturječje između dvaju izvješća. Zakonodavac bi trebao osigurati e, to e, da se porez na dobit naplaćuje jednako za sve. Sada nešto o izvješću Tange. Mi se slažemo sa time da se porezna stopa povisi i kada je riječ o drugim uslugama i o platformama. Mislimo da treba osigurati to da i u digitalnoj ekonomiji postoji plaćanje poreza kao i drugdje. Treba nastaviti konstruktivno raditi na oba izvješća, a nadamo se da ćemo u budućnosti odaslati snažnu zajedničku poruku i vijeće ohrabriti e, kako bi se e, e, bavilo sa pitanjima skeptičnih aktera. Hvala. A sada FDD je li netko ovdje? Ne. nf Dobro, onda imamo slobodno javljanje za riječ. Alan, oprostite, nisam vas vidio. Izvolite. Hvala predsjedniče. Evo dopustite da čestitam izvjestiteljima na oči njihova rada. Mislim da su nam predložili tekstove koji će biti odlučan temelj za daljnje razmišljanje i donošenje stavova u našem odboru. Htio bih, kao što su oni to napravili, inzistirati na tome koliko je urgentno ovo pitanje. Već je rečeno, dakle, određeni broj država članica više manje pod pritiskom nekih nevladnih organizacija ili populističkih eh, institucija su dovedene do toga da donesu neke unilateralne mjere, što je absurdno u ovom sektoru gospodarstva. Na druge pak strane, još uvijek imamo otvorena vrata mogućnosti nakon brojnih šestrukih skandala koji se tiču porezne optimizacije multinacionalnih poduzeća te inicijativa koji su potaknuti potaknute Europskim parlamentom i odlukama donesenim u Europskoj komisiji kako bi se iskoristili ti skandali i uspostavio jedan porezni sustav u okviru Europske unije i na svjetskoj razini, dakle porezni sustav koji će biti više zadovoljavajući nego postojeći. Želim još reći da donedavne inicijative koje je donosila Europska unija prema digitalnim poduzećima bilo je nešto što su oni tamo doživljavali kao napad na perjanice američkog gospodarstva, no ispostavilo se na fiskalnoj razini i nekim drugim poljima određeno tih poduzeća dovedena su u pitanje i to ni manje ni više nego od strane američkih federalnih institucija koje e, uviđaju koliko je nužno imati uređen sustav poput RGPS-a e, u Europi. Dakle, vrata mogućnosti su još uvijek očkrinuta, otvorena i želim također reći da argument koji neki iznose su delikatni, dakle kao OECD i dalje radi, pa sačkajmo njihove zaključke. to šala. Jasno je da se njemačke države nisu čekali njihove zaključke kako bi iz temelja izmijenili i svoj porezni sustav i sustav oporezivanja multinacionalnih američkih poduzeća gdje američke filijale, eh, odnosno svoje filijale američkih ili europskih poduzeća. Dakle, na nama je da vidimo što ćemo raditi. Naravno, blisko pratimo što radi OECD kako bismo mogli iznijeti prijedloge koje ćemo pregovarati s velikim partnerima, no ne možemo čekati mišljenje OECD-a. I želim reći da ima još jedna važna stvar, jer treba imati na umu da e, novi potencijalni vlasti vlasti resursi Europske unije, dakle koji bi mogli popunjavati europski proračun, Europska komisija je predložila sve ili dio CCCTB. A o tome smo jučer, evo, baš ovdje na sastanku Ekona raspravljali. Tako da prijedlozi Europske komisije poprimaju dosta utopističnu narav. Ulazimo u situaciju u kojoj bismo financirali proračun Europske unije s dijelom fiskalnih resursa o kojima tek sada počnemo raspravljati i nismo uopće sigurni da ćemo dobiti, da će doći do dogovora a treba znati da je prije idućeg e, višegodišnjeg financijskog okvira potrebno imati jednoglasan stav. Dakle, sve to su argumenti da je to žurna stvar u parlamentu, u komisiji, u vijeću. I doista sam želim da vidim što će nam komisija, koja ovdje ima jako dobre predstavnike, što će, što će nam reći, kako oni zamišljaju da e, se stvari trebaju razvijati dalje u vijeću. I za kraj želim reći da ako postoji jedna stvar na kojoj bismo trebali dalje raditi i doći do konsenzusa u parlamentu, to je pitanje digitalne zastupljenosti. Jer ako je to vid e, oporezivanja koji odgovara izvješću Poatanga i u drugi vid oporezivanja koji će ići preko e, kolege Tanga ili Rozatija. E, u svakom slučaju ne možemo izbjeći e, određivanje dakle, definicije društava znatne digitalne prisutnosti. Tako da bi bilo dobro da napredujemo po tom pitanju. Hvala. Alan, Hvala Alan. Čini se da je došla još jedna osoba koja nam se treba obratiti gospođa Fontanje iz EPP-a. Ako ste spremni, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo najprije želim zahvaliti dvojici izvjestelja na njihovu radu i na iznesenim predlozima i želim ispričati gospodina Mata koji ne može nazočiti jer e, je na glasanju odbora za ribarstvo s obzirom da je tamo koordinator Europske puške stranke i da, i je da se glasa na brojnim odborima sada. Dakle, kao što se vidjelo na zadnje razmjene gledišta, digitalno jedinstveno digitalno tržište mora biti prioritet europskih institucija. Koncept e, stabilnog digitalnog okvira je od ključnog značaja za poduzeće i pod ljude na tržištu od više od 500 milijuna potrošača. Što se pak tiče prijedloga gospodina Tanga, Točno je da porez na digitalne usluge je samo privremeno rješenje, privremena mjera. Moramo naći e, hitno rješenje kako bi sva poduzeća plaćala porez i na taj način davala svoj doprinos europskom gospodarstvu. Naravno, moramo imati jednaka pravila dakle i usporedbi sa tradicionalnim poduzećima. Dakle, gospodin Mato smatra da svako poduzeće mora plaćati svoj dio tamo gdje se ona nalazi. A što se tiče proširenja polja primjene, što se tiče e, poreznih e, sadržaja, dakle audio i video sadržaj prodaja tih e, dobara preko platformi, to se postavlja pitanja. Dakle, prijedlog komisije je ambiciozan, jako ambiciozan. Tu se uključuje, na primjer, jedna maksimalna stopa e, porezivih prihoda, ali moramo imati analizu, detaljnu analizu utjecaja. Zatim pregovori isto tako moraju napredovati na vijeću, no postoji opasnost da brojne države članice odluče da e, provedu svoje vlastite, svoje vlastite rješenja što bi narušilo, odnosno polučilo frakturu jedinstvenog tržišta. Gospodin Mato želi inzistirati na dva ključna elementa ovih tekstova. Kao prvo, treba postojati nadzorno tijelo plaćanja poreza. Poduzeća trebaju dati svoj doprinos tamo gdje duguju novce. Drugo, moramo imati klauzulu o reviziji koja će biti stroga i koja će omogućiti da se ocijeni utjecaj tih mjera i koja će nam omogućiti da vidimo da li je potrebno uključiti više usluga u poljoprivredne. Hvala, predsjedavajući. Najviše hvala. Vidim, mm, dakle imamo predsjednike komisije, postavljam se neka pitanja, ne znam da li oni sada žele da se očituju. Ukoliko žele, postoji mogućnost da uzmu riječ. Dobar dan svima, hvala predsjedniče. Ja dopustim najprije da zahvalim izvjestiteljima na njihovom detaljnoj, detaljnoj analizi analizi prijedloga dakle, komisije o porazivanju e, digitalnog gospodarstva. Mislim da izvješće gospodina Tanga i pitanja koje se tiču polja primjene i veza između dugoročnog i kratkoročnog su jako dobra pitanja. To je nešto o čemu se raspravlja trenutno. Vama su poznati naši stavovi. Naravno, spremni smo e, predstaviti tehničku ekspertizu novih elemenata koje ste vi uočili. Što se pak tiče izvješća gospodina Rosatija, mislim da je zanimljiva veza između rada na, po pitanju CCCTB-a. Tu naravno dosije o kojem se u vijeću i dalje raspravlja i strahovanja koja su izražena u nekom određenom trenutku, dakle strahovi da bi paket e, digitalnih mjera mogao odvratiti pozornost sa CCTB-a e, se nije, nisu se e, ostvarili, tako da se mora i dalje raditi na jednom i na drugom. Gospodin Lamassur je zamolio da se, da kažemo kako, i, kako idu stvari s vijećem. Dakle, ja ću ograničiti na tehničke rasprave. To poput nas e, pratite posredstvom eh, tiskovina i stavova ministara. Što se tiče tehničkog, tehničke razine, austrijska predstavnica je napravila jedan odličan rad za, po pitanju stabilizacije teksta. Ono o čemu se još raspravlja tiče se polja primjene, jer kao što znate, vjerojatno, za razliku od onoga što je gospodin Tang predložio, vijeće hoće smanjiti polje primjene eh, izvornog komisijnog prijedloga napose kada se radi o pitanju prodaje podataka. Druga stvar o kojoj se dalje raspravlja jeste klauzula sunset ili klauzula revizije i kao što je to ministar Lemer rekao, sada se o tome raspravlja na vijeću i nastoji se naći prihvatljive formulacije potom oko toga. A treća stvar jest razgovor o prikupljanju poreza na način da administrativno opterećenje za države članice ne bude preveliko. Dakle, to su te tri stavke o kojima se raspravlja i austrijsko predsjedništvo želi ostvariti konsenzus što prije po tom pitanju kako bi se politička rasprava onda mogla temeljiti na tekstu koji je tehnički govoreći stabiliziran. Kao što rekao, komisija je na raspolaganju izvjestiteljima u Sjeni i izvjestiteljima glede tehničkih pitanja i možemo samo ponoviti, kao što to je već jutro rečeno, dakle, e, koliko je hitno donijeti odluku oko ovih dosija, jer kako koja država predlaže svoj nacrt proračuna, vidimo da ima čitavo sve veći broj poreza koje države e, traže. Dakle, tu su brojni porezi kojima je teško e, upravljati i to treba vidjeti kako njima upravljati iduće godine, da li će oni postojati ili ne. Hvala. Hvala. Da li se još neko od kolega želi očitovati? Evo ja ću reći par stvari među vremenu. Dakle, jasno mi je da je ovo zahtjevna i problemačna tema. Evo, dvije su ključne stavke. Jedna je E, ključni problem, dakle kako oporezivati digitalno gospodarstvo u današnjem svijetu kada imamo toliko raznovrsne poslovne modele glede intelektualnog vlasništva, načina proizvodnje, tako dalje. Dakle, pravi izazov e, u ovakvom međunarodnom okruženju e, to uvidjeti, ali isto tako postoji i politički izazov, jer postoji jasna potreba, želja javnosti da se oporuzuje aktere u tom digitalnom gospodarstvu. I kao što znamo od komisije, prosječna porezna stopa je 8-9%, što je znatno manje nego za druge eh, poduzeća koja djeluju eh, u Europskoj uniji. Dakle, ono što treba uvidjeti jest ono što je rečeno u izvješću Rozati, pitanje suverenosti, no isto tako i Jelena Masur je svojim komentarima o tome kako doći do konsenzusa ukazao na problematične stvari i na tome bi bilo bolje da radimo temeljem dogovora, sporazuma, a ne unilateralno što bi moglo predstaviti pravo narušavanje jedinstvenog tržišta i to vidimo osobito na području digitalnog tržišta jer ono je toliko međunarodno i toliko raznoliko. Dugoročno gledano i srednjoročno gledano mislim da će rješenje biti Mm, u vidu modela OECD-a, dakle međunarodno dogovorno treba vidjeti kako će to međunarodno funkcionirati, jer jasno je da SAD idu u drugom smjeru. Znamo da, su, da je OECD otvoren eh, tom modelu, pa sad treba vidjeti kako to funkcionira. Sad, jedno od rješenja, kao što sam to rekao zadnji put, eh, kada je povjerenik Moskovisi bio tu, bilo bi da se sagleda mogućnosti, dakle, sunset prijedloga, dakle da se ide u, e, okviru OECD-ovog beps procesa na oporezivanje dakle digitalnog tržišta. No u situaciju u kojoj države članice, kao što to već komisija rekla, gledaju kako oporezovati digitalne usluge u, e, u svom, na svom teritoriju, to može biti problematično. Dakle, imamo mogućnost da nešto napravimo, ali sve to mora biti napravljeno temelj, temeljem konsenzusa. Dakle, to znači da bi države članice mogle biti primorane da naprave nešto. I e sad, da, imamo i mehanizam kompenzacije i strijemi se ka tom međunarodnom sporazumu. Dakle, sve treba sagledati. To su moja neka razmišljanja na ovu temu ako Ludek i Pol žele nešto reći i odgovoriti na komentirati raspravu. Evo, Pol, izvolite. Hvala predsjedavajući. Dobro je da ste uvidjeli tu javnu želju za pravedno oporezivanje, jednaka pravila za sve. Da, naime, ako ne dođe do dogovora na europskoj razini, onda postoji opasnost od fragmentiranja tržišta i vidim da neke države članice koje ne možemo kriviti, evo, guraju svoje vlastite prijedloge. I nije to jedni razlog zašto trebamo ostvariti rezultat, no rezultat nam je potreban. Moramo imati ovu međunarodnu raspravu kako bismo imali europski pristup. Europski pristup koji je komisija predstavila, DST, i dakle znatnu digitalnu prisutnost e, i CCTB. I na taj način, ako mi budemo djelovali, onda možemo imati utjecaj i na raspravu na svjetskoj razini. I Alana Masur je s pravom insistirao na na tome da ne možemo čekati reakciju SAD-a Ne možemo čekati međunarodna rješenja. Zato moramo imati europski pristup i progurati njih i tako ćemo i potaknuti raspravu na svjetskoj razini. Trebamo isto tako imati na umu da e, su SAD države e, unilateralno djelovale. Dakle, njihov porez, e, oni su donijeli svoj porez, da nisu konzultirali Evropsku uniju, a on ima međunarodnih reperkusija. Dakle, mi kao europljani moramo raditi na ovome i pokazati put dalje. I doista se nadam da će prvi korak kao privremena mjera, dakle, DST biti od pomoći. Imam dva konkretna komentara. Da, ja se zalažem za proširenje poljoprimjene i to je dio te javne e, želje Dakle, brzo rastu, ne možemo ignorirati brzo rastuća poduzeća poput Amazona i Netflixa. Rasprava na vijeću se vodi o e, ograničenju koje primjene i isključivanje prodaje podataka je apsurdno. Dakle, ako ćemo isključiti prodaju podataka, onda ćemo imati veliku rupu u porezu za digitalne usluge. A što se tiče procjene učinka, Dakle, temelj ove rasprave jesu jednaka pravila za sve i pravilno oporezivanje. Moramo zagledati druge predloge, ali moramo uvidjeti isto tako da sada tapkamo u mraku. Ovo je novo polje koje do sada nikad nije pokriveno bilo i moramo biti svjesni da ocjena učinka da se može napraviti za bilo koji od ovih prijedloga nije egzaktna znanost. da treba politička volja, odrištost da se ostvari dogovor. A, evo, možemo samo nadati da ćemo doći do dobrog kompromisa u ovom domu kao što to bi slučaj s cctb Hvala kolege. Dakle, rok za oba ova izvješća. Dakle, rok za amandmane je 16. listopad, to će jako kratno, brzo biti, dakle u pet pospodne. Razmatranje amandmana 19. studenog, a očekujemo glasanje na odboru Ekon u prosincu, 3. prosinca, s ciljem plenarne rasprave i glasanja u siječnju 2019. Hvala svima na vašem doprinosu. Sada ćemo napraviti jednu kratku stanku prije sljedeće točke dnevnog reda.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 Dear colleagues, Dobro jutro, dragi kolege. Dopustite mi da e, pozdravim Margaret Vestager, povjerenicu za tržišno natjecanje, koja dolazi na drugi i e, posljednji strukturirani dijalog za 2018. godinu. Ovo je izvrsna prilika da s vama povjerenice porazgovaramo o politici tržišnog natjecanja te e, također da izrazimo podršku za vaš rad. Vi ste se pokazali jako proaktivnom i na moderan način provodite politike tržišnog natjecanja kojima možemo pridonijeti rješavanju E, mnogih izazova u globaliziranom svijetu. Dakle, sve to skupa može biti vrlo dobar način da još više označimo građane i e, e, potrošače. A vi ste vidjeli da u slučaju Luksemburga bilo je dvostruko, odnosno E, tak, oporezivanje, odnosno nedostatak toga. Međutim, problem je bio da su oni sve radili legalno. Morat ćemo sada vidjeti e, da li e, se zakon promijenio u tom smislu. I, dakle, vi ćete nam sigurno nešto više o tome moći reći. Sve to trebamo sagledati naravno iz pravnog stajališta i e, vidjeti da ponekada instrumentima kojima raspolažemo na području tržišnog natjecanja e, ne mogu riješiti e, sve i da je vrlo važno definirati stalni poslovni nastan i spravnog stanovišta. Hvala još jednom na e, svemu što ste napravili na tom planu. Uvjeren sam da ćemo o tome sigurno razgovarati. I dakle, radite još i na mnogim drugim područjima. Čekamo e, i mnoge evaluacije, zatim na izvješću gospodina Lunesa, definiciji nekih od e, članaka tog izvješća o kojem ćemo raspravljati danas poslije podne. Po prvi puta ćemo također raditi na europskom programu koji pokriva e, politike tržišnog natjecanja. E, to je prvi prvijenac za naš odbor i to je jako dobra. 22. listopada ćemo raspravljati o tome. Gospodin Raymond je također naš izvjestitelj za e, izvješće o politikama tržišnog natjecanja i e, prijedlog njegovog izvješća čućemo na sljedećem sastanku odbora Ekon koji će se održati 18. listopada. E, dakle, želim jednostavno reći da vi dolazite k nama u pravo vrijeme jer se mnogo toga događa na e, vašem području rada, a s druge strane nama je jako drago da možemo s vama porazgovarati u trenutku kad se bavimo različitim temama vezanim za tržišno natjecanje. Izvolite, gospođo Vestager. Hvala lijepa na ovoj mm, toplim riječima dobrodošlice. Hvala vam ne samo da se zanimate za tržišno natjecanje, već da zaista zagovarate jednake uvjete za sve i pravedno tržišno natjecanje. E, smatram da imamo puno kompliciranih pravila, ali temeljno je ideja zapravo vrlo jednostavna. Ako imamo dobre uvjete e, i pravila, onda poslovne tvrtke moraju e, to poštovati, a mi kao potrošači ćemo e, gledati vašu ponudu, a ako nam se to ne bude svidjelo, obratit ćemo se nekom drugom i e, kao potrošači imat ćemo osjećaj da radimo na Prave, da živimo u jednoj pravednoj situaciji. Što se tiče vašeg izvješća, surađivat ću rado s Mišelom Raimonom. Dakle, ako imamo dobre uvjete za tržišno natjecanje, potrošači će imati dobre cijene, a e, tvrtke će se posvetiti inovacijama. Međutim, čini mi se da e, potrošačima nije ponekada samo stalo do toga kako tržišta funkcioniraju. Mnoge stvari tržište ne može riješiti, to potrošači smatraju i e, tu kada tržište ne može stvari rješavati samo, onda su potrebni propisi. Osim toga, mora imati snažno društvo i znate to i kako dobro E, još bolje nego ja e, da Europski parlament i drugi daju dakle pravne okvire za e, naša tržišta. Prošlog mjeseca otvoren je istraga po pitanju pet njemačkih proizvođača automobila. Naime, sumnjamo da oni zajedno rade ne samo na legitimnim pitanjima, primjerice pitanjima sigurnosti, već e, i da pokušavaju izbjeći tržišno natjecanje po pitanju e, tehnologija vezano za benzinske i dizel motore njihovih automobila. Bude li to dokazano, neće postojati mogućnost da se e, izaberu čišći automobili iako tehnologija već postoji. Dakle, oni jednostavno se odlučuju za to da surađuju na pitanju manje čistih emisija. Trebamo dakle mi raditi u interesu potrošača i ovdje su nam potrebni razumni zakoni da bi se općenito smanjile štetne e, emisije plinova e, iz automobila. Komisija je nedavno o tome e, donijela odluku i zajedno s vama će pokušati ostvariti ambiciozne ciljeve. Istovremeno nastavljamo s istragama po pitanju državnih potpora i tu se radi o instrumentima koji izbjegavaju da države članice imaju nepravične prednosti koji imaju samo neki, a ne svi. To uključuje i nezakonite porezne povlastice. Od 2013. godine tražimo da se više od 15 milijardi eura vrati i tražimo to od 40 tvrtki, jedne vrlo velike i druge nešto manjih poduzeća. E, međutim, i države članice moraju se pridržavati E, pravila o državnim potporama. Naime, ako nekim poduzećima daju prednosti koje druge poduzeća nemaju. Naj, e, slučaj kojim smo se bavili bio je McDonald's kojemu je Luksemburg e, omogućio na osnovu sporazuma o e, dvojnom oporezivanju i jednostavno rezultat toga bio je da ta tvrtka nije plaćala porez niti u Luksemburgu, niti u SAD-u. Mi e, pokušavamo dakle upozoriti na ovu mjeru i jako je dobro da građani, nevladine, udruge i druge se zanimaju za mm, to što se događa na tom planu. Podastrili smo mm, analizu kojom nismo podvrdili izvorne sumnje. Jer, naime, prema ugovorima Luksemburg je mogao postupiti kao što je postupio, zato jednostavno što bilo tko se nalazi u toj istoj situaciji mogao je imati iste pogodnosti. Drugim riječima, Luksemburg nije prekršio pravila o državnim potporama, što ipak ne znači da je sve to bilo u redu. Naime, tvrtke mogu na taj način iskoristiti porezne ugovore, bilo vezan za Luksemburg i za SAD, kako bi izbjegli plaćanje poreza. Drago mi je stoga da je luksemburška vlada predložila nove zakone kojime će se ova situacija izmijeniti. Drugim riječima, to će se odnositi kako na McDonald's, tako i na druga poduzeća koji e, bi se našli u toj situaciji. I to samo pokazuje zašto pravila o državnim potporama treba kombinirati s drugim zakonskim propisima. Trebamo imati nacionalne, europske i svjetske e, zakone koji će izbjeći ovako nezgrapne situacije kada se radi o plaćanju poreza. Moramo ići korak dalje i moramo paziti da se nova pravila ne samo donesu, već da se i primjene i da u poreznim uredima zaista rade ljudi koji znaju kako primjenjivati nova pravila. Morate znati da ćemo mi nastaviti raditi na planu državnih potpora i da ćemo se baviti pitanjima poreznih povlastica za slučaj da budemo mislili da posebna porezna pravila štete tržišnom natjecanju da ćemo otvoriti istrage. Kada se naše ekonomije više e, e, krenu na internet, onda mogu doći do drugih problema. Recimo, Google je tako imao sustave za Androide, dakle za platforme na telefonima i tabletima koji imaju milijuni evropljena. Google je na taj način htio postati i osigurati da ima izvrsne pozicije u trenutku kada svi krenemo u e, mobilnu tehnologiju kako bi njihova tražilica bila prva. I tražili su zapravo predinstaliranje od mnogih tvrtki da imaju Google i Chrome kao tražilicu, a Google ih im je platio da isključivo Google e, bude već instaliran na tim uređajima i na taj način su bili sigurni da će oni e, biti prva tražilica. A dakle, proizvođači telefona ako su htjeli bilo što napraviti na tom planu morali su tražiti dopuštenje od Google. Android je inače osmišljen kao otvoreni sustav. Međutim, sustav koji je Google imao kao operativni sustav uopće nije bio otvoren jer jednostavno Google je tu sebi osiguravao poziciju na tržištu. Međutim, na otvorenom tržištu nije na Google da odlučuje kome će otići neki posao. Mi kao potrošači trebamo imati mogućnost izbora. Zato smo u Google naplatili globu od preko 4 milijarde eura i želimo da promijeni takvo ponašanje. Želimo jednostavno dati šansu Google da sa novim verzijama Androida imaju više mogućnosti i da imaju na taj način i mogućnost da se podsjeće inovacija. Dakle, e, moći će se koristiti i Google na Androidu kao platforma, ali i e, druge aplikacije. E, potrošači trebaju tako biti spremni za novo digitalno doba, iako se digitalna tehnologija itekako koristi, smatram da smo još uvijek na početku ove digitalne revolucije. Stoga sam u ožujku imenovala dva posebna stručnjaka za savjetnike, jedan stručnjak za ekonomska pitanja, drugi za tehnologiju. Jednostavno želimo se uvjeriti da su naša pravila tržišnog natjecanja i dalje svrsishodna. Oni e, će mi dati svoje mišljenje. U siječnju ćemo organizirati konferenciju o digitalnoj ekonomiji i naravno Europski parlament bit će u to u potpunosti uključen. Što se tiče stanja e, vezanih za tržišno natjecanje, nastavit ćemo raditi e, na tim pitanjima i rješavati probleme. Komisija predlaže zakone tamo kada tržište samo po sebi nije dovoljno, primjerice da se zaštiti okoliš ili pak da radna mjesta budu sigurna. Jer e, prava kombinacija tržišnog natjecanja E, slobodnog tržišnog natjecanja i provedbe zakona je ono što će omogućiti građanima da žive u dobrom okruženju. Hvala i nadam se da ćemo dobro voditi raspravu kao i uvijek kada se susretnemo. Hvala lijepa. Nadam se da ćemo dakle to i napraviti i hvala vam lijepo što ste nam dobro objasnili situaciju za, vezano za poduzeće McDonald's u Luksemburgu. E, što se tiče našeg e, teksta o e, konsolidiranim zajedničkim poreznim osnovicama, koje je vijeće usvojilo, to e, ne bi samo po sebi bilo dovoljno i zato mi je jako drago što ste vi e, radili na tim pitanjima, naročito sve što je vezano za stalni poslovni nastan. Hvala za to i sada počinjem s prvim govornikom, a to je Andreas Schwab. Hvala lijepa. Ovo je bilo dakle jako zanimljivo povjerenice. Mislim da ste se osvrnuli na sve što je zaista relevantno. Gospodin Gvaltier je već spomenuo e, konačno glasanje o platformi EC Plus i e, već smo glasali e, na tome, odnosno ja ću se time baviti i to više nije problematično pa se mogu pozabaviti drugim pitanjima. Najprije vi ste se osvrnuli na državne potpore kao instrumentu da se kontroliraju e, porezne politike država članica. E, točno je da mnoge kolege to kritiziraju, a ne samo parlamenti, e, nacionalni parlamenti, ali u ovom slučaju pokazalo se da je to učinkovit alat da se pokaže da se u Europi zalažete za E, jednake uvjete za sve koje idu na korist svih građana. E, znam da je bilo potrebno hrabrosti koristiti ovo protiv određenih država članica koje nisu bile e, fer prema susjednim zemljama nudeći određene pogodnosti mnogim mnogim tvrtkama, a isto tako to nije bilo pošteno niti prema potrošačima. Teško je e, naime uvjeriti e, i vaše kolege da se trebaju koristiti ovakvi instrumenti. Inače, moje pitanje e, za vas vezano je zato što sam jučer čuo da Google pokušava izbjeći da plaća neke stvari putem različitih agencija i zato želim više informacija o tome. A drugo pitanje je, vi sigurno e, znate mnogih stvari vezanih za Brexit, ali mnogo toga još nije riješeno nam tom planu, recimo spajanje poduzeća, primjerice Disney Fox poduzeća, E, što će se dogoditi u slučaju tvrdog breksita? E, kako će tada izgledati tržišta, hoće li funkcionirati ili će se raspasti. I e, isto tako, nadam se da će parlament tjesno surađivati s vama u prilikom razvoja budućih politika tržišnog natjecanja. Mi ćemo budno pratiti što vi radite na tom planu. Hvala lijepa. Hvala i hvala vam još jednom na svemu što ste učinili vezano uz platformu. Imat ćemo glasovanje, a sada smo se već povezali s državama članicama i pripremamo se za to da e, platforma bude u zakonodavstvu i da države članice iskoriste sve što je u njihovoj moći kako bi i na nacionalnim tržištima ostvarili korist. Mislim da je parlament e, obavio izvrstan posao i izvjestitelj. Što se tiče brzine zakonodavnog postupka, ona je zaista bila dojmljiva. Kada je riječ o oglašivačkim agencijama, čini se da postoje lažna web mjesta za usporedbu cijena. To ćemo razmatrati, pratiti i vidjeti radi li se o trojanskom konju i treba li nešto mijenjati. Dakle, i na tome radimo. Što se tiče spajanja i što se tiče Brexita. Mi planiramo neke stvari, no u ovom trenutku ne znamo što će biti u razdoblju do napuštanja Ujedinjene kraljevine EU-a. Što se tiče nacionalnih tijela Ujedinjene kraljevine, znate da imaju snažan duh koji štiti držišno naticanje, a mi ćemo sa svoje strane učiniti sve da se to nastavi. Beres. Hvala povjerenice. Hvala vam i na vašem zalaganju za to da politika tržišnog natjecanja bude prava politika od općeg interesa za sve europljane i žao mi je što niste mogli u predmet McDonald's imati operativnije zaključke no evo vaši zaključci ukazuju na pomanjkanja u zakonodavstvu koja treba sada riješiti. No, recite mi, da li ste s ovim zaključili svoje, e, svoje istrage o tax ruling ili ne? da li dalje radite na, na sa skupinom o poreznom planiranju. I drugo pitanje tiče se Madere, jer to je teritorij u kojem, s kojim su brojni naši portugalski prijatelji vezani, gdje postoje neke porezne privilegije, no što se tiče tržišnog natjecanja, postoje neka pomanjkanja, dakle, bilo bi dobro da nam kažete koju riječ više o tome ako možete. Zatim, što se tiče ovog horizontalnog pristupa, htjela bih da mi kažete kako to povezujete s nečim drugim, zašto znam da vam je stalo, a to je privatni privatnost podataka i zašta privatnih podataka i kako učiniti kompatibilne e, dva svijeta, jedan potpunosti digitalni i malo svijet sa, svijet određenom privatnošću za one koji nisu od nje odustali. Dakle, kako to možete uključiti u svoje e, globalno razmišljanje o budućnosti politike tržišnog natjecanja Uh, Hvala vam na potpori. Kada je riječ o ovom pitanju i plaćanju državnih potpora, želim reći sljedeće. Mi smo sve države članice pitali na koji način koriste porezna mišljenja vezana uz društva na koja se ona odnose. Imamo i različita tijela putem kojih smo pokušali o njima dobiti cjelovitu sliku. Dobro je to da kada u državama članicama postoji porezno mišljenje, tada je ono kvalitetno sastavljeno. Ima obrazloženje, ima potrebne procjene i obavljeno je kako treba uskoro ćemo moći doneti zaključak o tome sa svoje strane i dati određene e, zaključke o svemu. Još uvijek radimo na upitnicima jer se bojimo da ćemo morati pokrenuti dodatne postupke budući da se radi o stalnom problemu imamo sada i radnu skupinu za poreze u e, glavnoj upravi KOMP kako bi se nastavilo raditi na tome području. Iako smo neke stvari napravili, važno je poručiti i to da će nas te teme i dalje zanimati i da želimo i dalje raditi na njima. Što se tiče predmeta Mendera, tu stvari još uvijek nisu gotove. Nas zanima sljedeće. Da li se u slučaju Medera sve čini kako treba? Postoje neki teritoriji gdje vladaju posebne okolnosti. Te posebne okolnosti treba uzeti u obzir. No, ako već postoji neki poseban aranžman koji ne možemo koristiti ovdje na kontinentu Europe, a služi tome da se otvore radna e, mjesta i stvore poduzeća, onda treba zaista osigurati stvaran rast gospodarstva, a ne samo rad fiktivnih društava. Prema tome, na ovome još radimo, vidjet ćemo što ćemo postići, hoće li se stvari e, potvrditi na koje sumnjamo. Izvijestit ćemo vas o rezultatima. Što se tiče privatnosti podataka, mi kada nadziremo spajanja, e, pokušavamo vidjeti na temelju kojih podataka se e, događaju ta spajanja. Jesu li to privatni podaci s kojima treba obzirno postupati ili se radi o podacima koji nisu od pretjerane važnosti ili pak podacima o ponašanju potrošača, što nisu osobni podaci, ali su vrlo vrijedni podaci jer se koriste kao resurs za inovacije kad kada su oni barijera za druga poduzeća, jer e, druga poduzeća nemaju pristup tim informacijama, a imaju nakon spajanja mi kada imamo velike sumnje vezane uz neko spajanje, spajanje onda krećemo dalje. No sada, kako radimo već duže vrijeme, ulazimo u sve dubinski i ne mogu se niti sjetiti nekog spajanja gdje pitanje digitalnog e, aspekta i pitanje podataka nije bilo važno. Sada imamo i digitalnu poljoprivredu, digitalno zdravstvo i tako dalje. Imamo i prodaju, a to je sve nešto što je važno. Na ovo ćemo se vraćati u budućnosti, a sada su ključne odluke u kojima moramo postaviti svoje postupanje vezano uz podatke. Hvala, gospodin Ramosa. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala vama na izvrsno obavljenom poslu vezanom u zaštitu prava potrošača i europskog projekta. Ja se veselim sudjelovanju u konferenciji o digitalnom dobu. Najprije nešto o antitrustovskom predmetu vezanom uz Google. Prethodna komisija je krenula s tim predmetom, a mene zanima u kojem su e, e, u kojoj smo sada fazi i što će biti prije kraja našeg mandata. Na prošlom sastanku rekli ste da su ostvorene, ostvareni neki napreci. Mislite li još uvijek da je tomu tako? Drugo pitanje vezano je uz Alitaliju. Imate li najnovije informacije? Je li nova talijanska vlada e, nešto učinila vezano uz restrukturiranje? Je li Alitalija platila e, kamate na golem zajam koji je dobila? I na kraju pitanje vezano uz spajanje Siemensa. Naime, to spajanje ima ogromni utjecaj na željeznicu u Europi i kako će to, po vašem mišljenju, utjecati na manje igrače. Dakle, 80% tržišta e, vezanog uz željeznički promet će biti pokriveno kroz to pripajanje. Je li to nešto čime se poštuju pravila slobodnog tržišta i tržišnog natjecanja. Puno vam hvala. Prvi dio pitanja vezan je uz Google i predmet koji straje već osam godina. Postavlja se pitanje zašto je potrebno kako možemo postavlja se pitanje na koji način riješiti određeni problem hoće li to biti putem financijske kazne ili na neki drugi način. Da je prethodna komisija sve riješila, to bi bilo bolje. Predmet bi bio brže riješen, a poduzeća koja su patila zbog nezakonitog postupanja Google bi ipak mogla bolje poslovati jer bi tržište funkcioniralo. Nažalost, tomu nije bilo tako. I zbog toga smo mi morali postupati kakvo je danas stanje stvari. Još uvijek vidimo da postoje razlike e, vezane uz usporedbu cijena prilikom kupovine, ali mi ne želimo dopustiti da na temelju određenih brojki izvučemo pogrešne zaključke. Nisu brojke te koje ukazuju na slobodu tržišnog natjecanja, već sama kvaliteta E, dostupnih podataka. Mi sada još uvijek proučavamo kako sve to funkcionira. Mislim da je sada svima jasno da mi još uvijek nismo zauzeli konačno stajalište. Još uvijek smo otvoreni prema svemu i, i promatramo kako stvari funkcioniraju. Drugo pitanje vezano je uz Alitaliju. Što se tiče planova talijanske vlade, ja o tome nemam informacije. Na tome se još uvijek radi, a sve ovisi o tome koliko je kamata trebalo e, platiti. Kao što smo ranije e, vidjeli u predmetima vezanim uz državne potpore, iznos kamata je ono što je ključno. Vlade smiju ulagati u određena poduzeća ako iznos kamata odražava njihovo povoljno stanje na tržištu i zato je upravo taj podatak o kamatama ključan za istragu. Što se tiče Siemensa i Alstona, naravno da je to nešto što privlači pozornost sviju. Mi činimo neke stvari i dobivamo neformalne informacije. Ljudi nam se obraćaju i kažu slušajte to će biti jedno golemo poduzeće. Mi smo proveli analizu i zanima nas pitanje koju ulogu će druge velike kompanije odigrati na europskom tržištu hoće li postojati drugi igrači koji će spriječiti um, Siemens Alstrom od toga da podigne cijene i da na nepovoljan način um, utječe na tržište željezničkih usluga, signalizaciju i tako dalje. Mi analizu nismo dovršili, no nadamo se da će nam se obratiti svatko tko ima neke dvojbe ili zabrinutosti o tome hoće li to pripajanje imati negativni učinak na europska tržišta. Ako vas išta brine, molimo vas da nam se obratite. Hvala. Puno hvala vama. izvjestitelj za tržišno natjecanje, gospodin Raymond. Hvala. Uvijek mi je zadovoljstvo surađivati s vama jer vrlo jasno e, vidite kako tržište treba funkcionirati za potrošače, za druga poduzeća, za sve koji se natječu i tako dalje. To je ono što vas zanima. Ako želimo e, raditi na bilo kojim drugim ciljevima, vi smatrate da to nisu ciljevi vezani uz tržišno natjecanje. Ako je e, cilj vezan uz zaštitu okoliša ili bilo što drugo, onda to nije tržišno natjecanje i uvijek nas vraćate na to da se usko držimo tržišnog natjecanja. Ja se s tim slažem. Kada je riječ o digitalnom tržištu, mi ipak nailazimo na dugoročne probleme. Ako propisivanje vezano uz digitalno, digitalna poduzeća ostavimo po strani, onda će sve trajati predugo zakonodavni postupak, preispitivanje, sve će to trajati 10-15 godina pa će sve e, proći određeni ciklus i možda čak propasti prije no što smo mi dovršili jedan jedini zakonodavni akt. Mi nismo imali za cilj samo zaštititi potrošače, već propisivati pravila vezana uz moć određenih poduzeća. To je bila naša šira tema. Ja u izvješću o natjecanju također želim govoriti o široj slici stvari na drugačiji način od onoga u proteklih 10, 15 ili 20 godina. To se odnosi na Google, Microsoft, Facebook i druge velike tehnološke igrače. Kada koriste podatke građana, moje recimo, i kada, me e, koris, e, kada moje podatke koriste kao e, podatke korisnika, onda ja nisam potriš, potrošač. No, pritom mi prikazuju političke članke kroz koje žele utjecati na moja stajališta. Način na koji sada postupamo nije adekvatan za rješenje ovog problema. To je vrlo širi problem od problematike uskog tržišnog natjecanja. Iz EPP-a imamo osobu koja će možda sljedeći puta biti i predsjednik komisije, a kaže da Facebook mora biti tretiran drugačije od ostalih, da se time trebamo baviti. Moje pitanje je sljedeće. Kada se bavimo tim temama u izvješću, kada na širi način razmišljamo o tržišnom natjecanju i o alatima za budućnost, na koji način se povezati, na koji način biste vi kao liberal podržati, podržali e, rade na ovim ključnim pitanjima. Ja mislim da ovdje govorimo o dvije stvari. Imamo politiku tržišnog natjecanja koja ima određeni okvir koji je više slojan i to je po mom mišljenju jako dobro. imamo demokratska društva na nacionalnoj razini, a i europsku demokraciju koja se bavi uvjetima na radu, pitanjima okoliša, zaštiti prava građana, djece i tako dalje. I u tom okviru je moguće tržišno se natjecati. Imamo regulirana tržišta. Nitko od nas, ja mislim, ne bi prihvatio to da je tržište u potpunosti slobodno. Mislim da bismo se svi složili da to u svojoj krajnjoj inačici ne bi imalo nikakvog smisla. No, pod navodnicima možemo reći da ne želimo niti tržište e, kojim vladaju samo monopoli. Dakle, ne želimo potpuno slobodno tržište za sve i svašta, ili potpuno regulirano tržište koje koči. Dakle, mi smo se kao društva i kao demokracije usuglasili da ćemo neke stvari regulirati i to je nešto što se i u sferi tržišnog natjecanja treba prihvatiti. Mjesta na kojima je moguće tržišno se natjecati se mijenjaju. Moramo razmišljati o inovacijama, o sprječavanju ulaska na tržište, o imovini, o valutama i tako dalje. O svemu tome razmišljamo kada razmišljamo o tržišnom natjecanju. Dakle, taj se pojam stalno širi i bavi novim temama. Inovacije kao pokretač tržišnog natjecanja se također postupno razvijaju kada je riječ o kartelu u automobilskoj industriji. Mi smo upravo otvorili istragu. Tu se ne radi o namještanju e, cijena ili podjeli tržišta, ti uzmi ovo, ja ću ono. Radi se o tome da kartel odlučuje ne koristiti najbolju raspoloživu tehnologiju za čišćenje emisija. To je nešto što je nova vrsta kartela bude li potvrđeno da je to zaista slučaj. Dakle, čak i u sadašnjem okviru koji propisuje tržišno natjecanje, imamo promjene zbog toga što se tržišta mijenjaju, poduzeća mijenjaju i poslovne prakse mijenjaju. Dakle, mi ne sjedimo i ne čekamo da se propisi promjene. Mi se prilagođavamo i u postojećem zakonodavnom okviru zato što radimo u okruženju tržišta koja se mijenjaju. Dobro je to da kada je riječ o tajn povezivanju imamo vrlo dobre propise. Recimo kada je riječ o e, pištoljima i o povezivanju recimo s druge strane sa e, Google Chromeom i Google Searchom. Dakle, mi smo u tim slučajevima pokazali fleksibilnost primjene e, postojećeg zakonodavstva. Što se tiče posljednje stvari koju ste rekli, radi se o vrlo važnoj raspravi. Kako razumjeti ta golema poduzeća, njihov rast, stvaranje vrijednosti i tako dalje. I kako utječu na prostor koji na tržištu preostaje za ostale igrače. Tu treba otvoriti još jednu temu. Nama je sada jasno da smo mi vlasnici svojih osobnih podataka. Kad smo već vlasnici istih, što s njima možemo? Smijemo li ih ustupiti nekome drugome? Mogu li to učiniti? Budemo li se svi odrekli svojih osobnih podataka i ustupili ih nekome drugome, onda će postojati raspoloživi podaci za inovaciju i onih poduzeća koja još nisu velika. Dakle, to je važan izazov. Pitati se koje su posljedice naše korištenja prava na privatnost i korištenje osobnih podataka. Dakle, mi razgovaramo o različitim temama. Recimo o temi E, trebaju li se poduzeća razdvajati, trebaju li e, postupati na određene načine, trebamo li mi ustupati svoje osobne podatke koji će se koristiti na novi, drugačiji način. Ja na sva ova pitanja nemam konačne odgovore time se trebaju baviti i građani i stručnjaci. To je jedan veliki izazov. No ja se nadam da ćemo u nadolazećim mjesecima imati vremena o tome razgovarati. A mislim da je e, dostupan i vrlo kvalitetan okvir da to učinimo. Hvala. Dimitris Papadimolis. Hvala, predsjedavajući. Povjerenica želim vam dobrodošli. Molim vas da stavite slušalce jer vam se želim obratiti na grčkom. Još jednom vidite da u Europskom parlamentu postoji široka većina koja podržava vaš rad, rad u svojstvu povjerenice za zadužene za tržišno natjecanje. Zašto je tome tako? Pa zato što skoro svi ovdje prisutni se slažu s vašim eh, temeljnim idejama, idejama to jest da se ne može očekivati od samog tržišta da rješava sve probleme. Dakle, moramo donositi zakonodavne mjere. i koristiti postojeće zakonodavstvo, a kada imamo nove izazove, onda moramo unaprijediti, savršiti zakonodavne mjere. A nisam siguran da kao povjerenica za tržišno natjecanje imate ist tu široku podršku država članica ili u vijeću. Dakle, nemate istu podršku koju uživate ovdje u parlamentu. No evo, ja imam tri pitanja. Prvo pitanje je sljedeće. Jako je važno i biti opasno imati kartele u automobilskoj industriji, na primjer, koji e, se dogovaraju ne samo oko cijena, već mogu stvarati i prepreke prepreke pri korištenju manje zagađujućih e, tehnologija. To su tehnologije koje postoje. Prošlog tjedna Europski parlament je izglasao s velikom većinom izvješće koje zahtjeva brže i ambicioznije mjere u smanjenju emisija. Dakle, možete li nam, molim vas, reći kada mislite da ćemo imati rezultate E, istraživanja koje su tijeku. Jer rekli ste da postoje, imate neke sumnje da se nešto događa u tom području što nije jako, što uopće nije dobro, a to je nešto provode karteli. Drugo pitanje, što se tiče poreznih odluka, rekli ste da velika većina država članica obavlja dobar poreznih mišljenja, dakle velika većina obavlja dobar posao i ispravno primjenjuje mjeranja. No, evo moje pitanje, dakle, to je lice. A šta je s naličjem? Dakle, ima li država članica za koje mislite da ne koriste na adekvatan način porezna mišljenja? Dakle, ima li država članica koje nisu dale dovoljne podatke na raspolaganje, da tamo treba nešto poduzeti. Imate neke primjere, dakle, o tome da li se porezna mišljenja koriste kao u predmetu McDonald's, dakle, kada ste rekli da je dokazano da se to što se dogodilo bilo zakonito, citiram, citiram vas, rekli ste dakle zakonito, ali to nije ispravno niti moralno prihvatljivo i vlasti Luksemburga su naknadno promijenile te stave. Zatim treće, evo, osobnije malo naravi. Pročitao sam neke tekstove, objavljene tekstove koji se vas i vaših budućih planova i vašeg rada u komisiji. E sad, prilazimo kraju ovog saziva. Da li vas zanima i dalje raditi u svojstvu povjerenice ili imati još višu ulogu? Hvala. Teško je reći kada ćemo imati konačne rezultate iz istraživanja o, sa automobilskim automobilskom industrijom. No, evo, kada sjedite u automobilu, kada stavite ključ u pravu, čak e, sjedala su odluke kart, e, napravljena po odlukama kartela. Sve, svi, svi, svi elementi automobila su poprilično ovise odlukama kartela. Dakle, znamo kako funkcionira e, automobilska industrija, no tu je i naličje, jer oni sastoji također i surađuju po pitanju sigurnosnih mjera. Sada nadam se da će automobilska industrija se sastati i raditi na razvoju električnih automobila na način da se unaprijedi korištenje baterija, njihovo recikliranje, funkcioniranje. Evo, na tom polju bismo željeli potaknuti, olakšati suradnju automobilske industrije. Dakle, naravno, mi tome želimo pristupiti otvoreno. Ne smatramo mi da ima kartela apsolutno svugdje, no razmatramo one kartele koji mogu biti štetni za potrošače. Evo, na primjer, u smanjenju emisija, ako se uspostavi kartel, onda to može biti dosta štetno za potrošače. No evo, to sam već rekla u uvodnom dijelu izlaganja i jako sam zadovoljna s prispom parlamenta tim pitanjima. I znam da su i kolege koji se bave smanjenjem emisija jako zadovoljni također e, stavom koji zauzima parlament po tom pitanju. Što se tiče država članica i kada mislimo da li treba postavljati pitanja e, o tome kako provode porezna mišljenja, mi smo to radili i to i dalje radimo. Još uvijek imamo neke otvorene dosije, imamo pitanje predmet IKEA, se tiče poreznih mišljenja, onda smo gledali svako tako neke aranžmane koji nisu temeljeni na poreznim mišljenjima, ali koji su, dakle, koji su namijenjeni nekolicini, a ne svima. E, u Jednoj kraljevini imamo predmet CFC, je ekvivalentna jedna stvar koja je nevidljiva u našim raspravama jeste to da se mi bavimo konkretnim predmetima. Vijeće donosi zakonodavne mjere kako bi se to moglo mijenjati na europskoj razini, a onda se možemo nadati da ćemo uskoro imati jedinstvenu konsolidiranu poreznu osnovnicu na, za dobit poduzeća, taksi CTB. No, i ovdje imamo zakonodavne mjere koje je predložila Eh, luksemburška vlada, ali u Nizozemskoj se to mijenja, u Irskoj, u Malti, Cipru, ako se ne varam, da. I oni su promijenili svoje zakonodavstvo kako bi njihovo nacionalno zakonodavstvo bilo bolje usklađeno s europskim zakonodavnim mjerama i to je po mom mišljenju jako dobro. Jer tako, korak po korak se primčemo situaciju u kojoj ne samo većina poduzeća, već sva poduzeća će trebati plaćati porez. Što se tiče vašeg zadnjeg pitanja, nekima sam to rekla, nadam se da su me slušali, neki vjerojatno nisu, da bih e, bila više nego zadovoljna ako bih e, se mogla i dalje baviti ovim poslom, e, odnosno raditi u komisiji i još a još više baviti se tržišnim natjecanjem. Sad nastojim se obuzdati malo e, svoje želje i <laughs> emocije, no vidite da sam dosta uzbuđena po tom pitanju. E, mi smo u sred posla, dakle imamo još brojne, brojne stvari koje, se, koje treba uraditi i, i naravno da bi bila i čast i privilegiji kada bih, kad bih mogla i dalje nastaviti i služiti Europljane u ovom svojstvu u kojem to sada radim. Hvala. Hvala vama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 povjerenici. Smatram da obavlja odličan posao u teškom zahtjevnom okruženju i mora se suočavati sa ogromnim poduzećima koje raspolažu neizmjernim mogućnostima. Tako da bih želio, ne, ne se na budućnost koja je bila digitalna ili energetska kada se govori o automobilima, već evo, želim govoriti o nekim tradicionalnim problemima u Grčkoj. U Grčkoj nismo imali nikad eh, korektnu i ispravnu organizaciju tržišta, već e, sa krizom stvari su još pogoršane. Evo dva primjera ću navesti. Hrana je posla jako skupa i potrošačka dobra su jako skupa. Dakle, još su skuplji od europskog prosjeka, evo, statistički gledano. I tijekom krize bruto nacionalni dohodak u Grčkoj sa 50. 7 prešao je na 17%. Dakle, porast cijena možda je povezan sa strukturom tržišta, što je jako nepravedno u slučaju kada, se bilježi pad prihoda. Zatim, građevinski radovi i javni radovi. Evo, imamo brojne izvješća, kao što je izvješće Grčke nacionalne banke i tu vidimo da eh, javni radovi i koštaju više nego što bi trebalo koštati, zato što vjerojatno tržište ne funkcionira kako bi trebalo funkcionirati. I taj problem sa građanskim radovima i javnim građevinskim radovima zaprimio je e, dramatične opsege sa događajima u Bugarskoj, na primjer, e, imamo jednu automobilsku nesreću koja je koštala 18 života i usprkos tome što su nacionalne ceste bile financirane e, od strane Europske unije i došlo je do ubojstva Marina Valija, novinara, istražnog novinara koji je pokušao istraživati to pitanje. Zatim, hrana, e, odnosno javni radovi u Grčkoj i Bugarskoj, e, da li su to teme kojima se bavite? jer naravno vi morate brojne teme obraditi, tako da neke i izostavite, ali i ovo su jako važne teme za nas. Oh, da, vidite kako ste upravo kada kažete da su to jako važne stvari, jer to, je, to su stvari s kojima su ljudi suočeni u svom svakodnevnom životu. Mi smo u Europi osmislili jedan model koji može biti od koristi u drugim područjima. Naime, imamo nacionalna tijela za tržišno natjecanje koje provode europske, europsko zakonodavstvo o tržišnom natjecanju unutar nacionalnih tržišta. I jedna od stvari koje je moj prethodnik radio jeste evidentirati sve nadležnosti nacionalnih tijela i zaključak do kojeg je došlo do kojih se došlo jest Ponekad nacionalna tijela za tržišno natjecanje imaju potrebu za većom samostalnošću, neovisnošću. I upravo je to nešto što se nalazi u prijedlogu na kojem mi radimo i za koji se nadam da će moći uskoro biti usvojen i evo, unutar država članica, da kao što je Grčka, to treba provesti. Jer pitanje neovisnosti, znate, evo, tržišna tijela za tržno natjecanje ne daju uvijek dobre vijesti e, vlastima. Ponekad naprave analizu tržišta i uočavaju da tržište nije dobro organizirano. Dakle, ne samo da će pronaći neke konkretne slučajeve, već rade i sektorska ispitivanja da se vidi kako su stvari organizirane e, po pitanju regulative. Dakle, nadam se da će učinak tog našeg prijedloga na kojem smo blisko surađivali polučiti veću razinu neovisnosti, veća, više resursa, bolje alate i teže globe. Tako da imamo jak sustav odvraćanja kako poslovni sektor uopće se ne bi upuštao u e, prakse koje nisu koji su negativni za potrošače. I evo zadnje ispitivanje jeste da 85% odluka koje su donesene sukladno sa europskim tržišnim natjecanjem su donesene od strane naših nacionalnih e, tijela za tržišno natjecanje. Evo, nedavno sam bila u Ateni i imao sam zadovoljstvo sastati se s kolegama iz Grčke koji su doista jako fokusirani na tome da se maksimum izvuče iz E, i sjena i da se radi na dobrobiti potrošača i e, nacionalna tijela za tržišno natjecanje u Grčkoj, u mojoj zemlji i svugdje radi na tome. Dakle, i na raspolaganju su građanima, jer važno je da se građani mogu njima obratiti ukoliko uvide da nešto ne funkcionira kako treba, ukoliko vide da postoji neki građevinski kartel ili bilo kakav kartel u e, maloprodaji hrane, jer mi svakodnevno surađujemo sa e, tržišnim ljudnicima, ali isto vrijedi i za nacionalna tijela za tržišno natjecanje. Hvala. Hvala vama. Nina Gil. Hvala predsjedniče povjerenice. Želim vam dobrodošlicu. Imam dva pitanja. Prvo se tiče Brexita. Znate da Europska unija želi se postarati da kraljevi na... ne se štetu 27-orici, ali istovremeno brojne države članice e, preferiraju e, neki drugi, odnosno ECIS ima ključnu ulogu da se zajamči da nema negativnog tržišnog natjecanja, no nisam siguran da možemo imati jedan holistički pristup ovome svemu. Ja bih htjela znati kako vi u komisiji se brinete da postoje jednaki kriteriji, jednaka pravila za sve. Dakle, ono što u biti hoću reći jeste da e, pitam vas koliko ste sigurni da države članice ne privlače institucije, financijske institucije i druge e, povlaštenim poreznim e, e, poreznim ustupkama. Zatim, drugo pitanje. Vi ste održali više e, govora o održivom gospodarstvu i klimatskim promjenama. Evo, to su jako moderne teme, dakle vidimo da su dobitnici Nobelove nagrade rekli da treba lagati veći napor. No, usprkos svim zakonanim mjerama koje je ovaj dom usvojio tijekom godina, ne mislite li da je vrijeme da pravila za tržišno natjecanje budu korištena kao politička sredstva za suzbijanje nekih nepravednih e, praksa. Ja bih ovo usporedila sa radom na utaj poreza. Naime, tek onda kada se počelo gledati što se događa u Panami i sa poreznim mišljenjima, da tada su tek države članice počele djelovati. Dakle, ne bi li se stvari mogle jednako razvijati i u klimatskoj politici. I s obzirom da uredba o ITS-u e je stvorena u Europskoj uniji, naravno, što od Europske unije čini setera što se tiče zakonodavstva. Istovremeno kad vidimo politički krajobraz, vidimo da ima samo nekolicina igrača koji dominiraju stvari. Dakle, evo, Pitam se da li se tu može nešto poduzeti. Of course, um, I, I, I share your, um, your point. This is localized. Da, naravno slažem s vama kada imamo lokalni poslovni sektor, onda mm, odnosno, poslovni subjekt mora imati holistički pogled na stvari. Dakle, tu se govori o eh, poreznim poticajima, ali tu su i kvalificirani kompetentni ljudi koji se može zapošljavati, tu je i bliskost nekih drugih poslovnih e, subjekata i tako dalje. Dakle, postoje različiti razlozi zašto se netko negdje nastani sa svojim poslovnim subjektom. Evo, do sad smo vidjeli neke jako precizne, konkretne poticaje gdje postoje sumnja da se nudi e, nelegalna državna potpora, što u slučaju da narušava tržišno natjecanje onda nije prihvatljivo. No, istovremeno, dakle, nezakonite državne potpore su zabranjene. No evo, upravo smo sada donijeli odluku o tome da se podrži Jaguar koji se želi e, etablirati u Slovačkoj. Tu se radi o velikom ulaganju od više od milijardu eura, a pomoć koja se pruža iznosi 125 milijuna. I u toj analizi smo gledali koja bi bila alternativa za za to poduzeće, a alternativa je bila uložiti izvan Europske unije. Tako da se ovdje može pravda, opravdati da se pomoć pruža lokalno, dakle ne, iz, ne relociraju se izvan Europske unije, već unutar Europske unije umjesto van. Dakle, nekad u nekim jako konkretnim okolnostima može se opravdati dodjela te pomoći, ali u finanskom sektoru ništa slično nismo imali. Što se tiče ovoga što ste govorili o klimatskim promjenama, puno smo radili na njima, jer kada mijenjamo način proizvodnje i korištenja energije, onda jako često postoje nove nepredviđene situacije i zato želimo imati rezervne opcije. I radeći sa državama članicama koje rade na tim rezervnim rješenjima, uvijek nastavimo e, učiniti da se narušava e, zdravo tržišno natjecanje koje će ometati obnovljive izvore energije da e, sudjeluju u tržišnom natjecanju. Zatim kad imate i isto tako su smanjene subvencije na obnovljive izvor energije i sada imate parkove vjetroelektrana koji se grade u Europi bez ikakvih subvencija što je jako važno. Dakle, da se plaća pravedna cijena. Sad, kao što ste rekli, radi se na reformi sustava ETS-a i zato ćemo vidjeti kako revidirati pravila o državnim potporama u vezi s ETS-om kako bismo E, se uskladili sa e, novim zakonodavstvom. I javna, javne konzultacije će jako brzo početi, upravo kako bismo mogli podržati te, to zakonodavstvo u potpunosti. Dakle, što se toga tiče, dajemo svoj maksimum kako bi državne potpore bile upravo potpore koje će omogućiti da se to dogodi, jer brojne države članice imaju potrebu za tim backup, dakle rezervnim sustavima, bilo da se koristi, kada se koristi vjetroenergija ili neka druga. Hvala, Markus Ferber sad ima riječ. Ja, vielen Dank, Frau Kommissarin. Entschuldigung, dass ich erst später kam, aber ich hatte... Hvala lijepa. E, povjerenice, oprostite, malo sam kasno došao, jer je tu e, bio i e, savjetnik iz moje izborne jedinice koji jako zanima što vi radite o poreznim zakonima. Zato su me jako zanimljive stvari vezane za e, potpore. Međutim, htio bih vas nešto pitati o digitalizaciji. Raspolažete svime alatima vezanim za ovu suvremenu situaciju. Međutim, stvar e, vezana za Google, cijeli taj postupak e, pokazuje zapravo da e, mnoga poduzeća nisu imala prilike ništa postići jer nisu mogli ni nastati niti razvijati se zbog toga što je Google imao tako dominantne poziciju. <clears throat> Imam e, zapravo pitanje u e, dvije, dvije situacije da li se za e, plaća da bi se to bile određene usluge. A Apple omogućuje da neke da se plaća samo za usluge koje on e, sam e, napravi. A ista stvar je primjerice za MSN gdje se može plaćati e, samo u okviru tih platformi. Ovdje naravno mislim na poduzeće Amazon. Teško je tu definirati dominantni položaj na tržištu jer što je tu E, zapravo dominantno. Sigurno ste dobro proučili tržište i ustanovili da monopoli postoje. E, što se može po tome napraviti i kako se brzo može nešto nametnutim poduzećima kako bismo se vratili na situaciju gdje su sva poduzeća na e, imaju ista pravila, za sve vrijede ista pravila. Pa vi postavljate pitanja koje si i mi postavljamo. Naime, kako požuriti u našem radu? Moramo uzeti u obzir što je prihvatljiv vremenski rok. Naime, postoje ograničenja od toga koliko možemo ubrzati rad zbog nekih asimetrija. U nekim slučajevima provalniku treba pet minuta da vam uđe u e, stan, provali i sve odnese i nestane a onda policiji trebaju mjeseci e, da bi ustanovio tko je osumnjičenik i onda da još donese i dokaze da potkrijepi e, njegovu krivnju i da se ta osoba osadi, osudi. I naravno u ovom primjeru e, kradljivcu se ne pridržava zakona dok mi se moramo pridržavati zakona. I nema kompromisa kad se radi o poštivanju pravne države. E, međutim, e, pokušavamo neke stvari požuriti i e, mi smo predstavili naše privremene mjere i zapitali se možemo li takvo što učiniti i zapitali se možemo li zapravo budno pratiti o čemu se događa. Jer svaki postupak traje dugo, a ako vidimo da negdje možemo primijeniti privremene mjere, onda ćemo tako i postupiti. To međutim ne smatram dovoljnim i zato smo od savjetnika tražili da nam pomognu da vidimo što možemo napraviti. U međuvremenu mi pokušavamo također nas e, digitalizirati. Naime, ako e, neke stvari možemo e, kopirati sa servera nekog poduzeća, možda koji put imamo i 700 tisuća dokumenata. Moramo sve to proučiti kako bismo vidjeli imali tamo nešto e, sumnjivo, imamo li kakav čvrst dokaz. Međutim, e, vi i ako vas optužimo, morate imati pristupa dokumentu e, na temelju kojem vas optužujemo. Prema tome, to mora biti sve isto tako kristalno jasno. E, digitalizacija e, našeg posla je nešto što nam može jako pomoći da uštedimo na vremenu, jer tada možemo puno prije djelovati i urednije. Tako, zahvaljujući toj digitalizaciji, možemo požuriti i ubrzati rad e, tjedan ovdje, zaštedjeti tjedan tamo. Međutim, istovremeno e, moramo imati vremena da radimo na našoj uredbi, ali pokušavamo ubrzati stvari tamo gdje to možemo. Druga tema o kojoj ste govorili je tema koju pomno pratimo. E, naime, kada se onemogućava da se koriste neke druge usluge, e, bitna je stvar je li neka tvrtka dominantna na tržištu ili nije. Naime, ako nije, onda je to možda nezgodno za klijenta, za potrošača, ali e, nije protiv zakona. Mnoge stvari možete jako kritizirati ako se radi E, o tvrtki koja ima dominantan položaj na tržištu, ali koje su dopuštene ako se radi o malom poduzeću. Dakle, baš primjer MSN-a je primjer koji budno pratimo. A također postavlja se pitanje o Amazonu i e, kako se podaci koriste malo poduzeće koje ima e, svoje podatke na serveru Amazona i može li on promicati e, vlastito poduzeće. A ako imate više informacija o nečemu, bit će nam drago da to, o tome nešto čujemo iz vaših usta. Hvala. Paul Tang. A hvala nije uvijek lako identificirati za velike tvrtke dominantni položaj, to je jako zanimljivo, ali ja ću govoriti i o nečem drugom. To su tvrtke koje imaju dva sjedišta. Unilever i Shell imaju dakle sjedište kako u Nizozemskoj, tako i u Ujedinjenoj Kraljevini. E, Jedna od problema zbog toga jest dvostruko oporezivanje i zato su se te tvrtke borile protiv toga. To je problematično predstavlja opterećenje naročito za e, britanske e, vlasnike dionica. A u poreznoj odlusi o Shellu iz 2005. godine E, proučio je to jedan porezni stručnjak i rekao je da oni vjerojatno djeluju protiv nizozemskog e, nizozemskih zakona i e, da su na taj način zapravo došli do vrlo velike svote novca prije određenog broja godina. Dakle, smatrate li vi da je problematično da poduzeća imaju dva sjedišta? i e, da oni zapravo se bore protiv određenih poreznih odluka i e, da li e, mogu računati na vas da ćete se pozabaviti ovim što je porezni stručnjak rekao o poreznoj odluci za Shell iz 2005. godine. Imate pravo, već ste ranije o tim pitanjima govorili i to ste pokrenuli. Medije su tome o tome pisali i mi pratimo tu situaciju. Naravno, ako imate i više informacija, možete nam ih prenijeti. A kad kažete e, dakle, da će se time više pozabaviti, znači da ćete već se pozabaviti tim slučajem, tim predmetom. Pa već smo ranije se time bavili, pratimo ono što kažu mediji, ali za sada nemamo dokaza. Sve skupa jako pratimo kako bismo vidjeli može li se tu postupak pokrenuti ili ne. Hvala riječima Werner Langen. Hvala lijepa. Imam dva pitanja. Prvo, vezano za ono što je rekla gospođa Beres, a e, to je tržišno natjecanje. Zaista je bila prekretnica kada ste e, pokrenuli postupak protiv Apple-a u Irskoj. Jesu li oni promijenili i e, podvrgli se vašem vašoj odluci ili ne? Možete li nam više reći o tome? Govorili smo također i o Madeiri, a na Malti situacija je vrlo slična. Naime, strane firme mogu i plaćati porez od 5%, dok domaće 33%, što je velika razlika. Kada se dakle radi o tržišnom natjecanju, hoćete li pogledati i pozabaviti se time što se jako loše zapravo tretiraju i lošije tretiraju domaće firme na unutarnjem tržištu. A onda postoji još i slučaj e, Nizozemske gdje se mnoge firme ne oporezuju i zbog toga one i stave svoje sjedište i imaju poslovni nastan u Nizozemskoj. I hoćete li zapravo moći djelovati na vijeću, hoće li će moći djelovati, ne bude li mogućnost donošenja jednoglasne odluke. E, također bilo je i pitanja vezana za veliku dansku banku i borbe protiv pranja novca. To je jedino zapravo što bi vas trebalo brinuti, ali ne trebate se inače brinuti ni zbog kakvih reperkusija. Htio bih se sada osvrnuti na pitanje automobilske industrije. U srpnju ste rekli da istraga u automobilski sektor i stvaranja kartela E, da li nešto više sada znate o tome? Naime, Volkswagen i e, još jedna e, još jedna njemačka firma je u to bila uključena. Nedavno se počinjao spominjati i BMW. Ne znam više o tome. Što nam možete reći o tome? Najprije Apple, Apple je platio neplaćeni porez i na to kamate 14,2 milijarde eura je ukupna svota. To je sada u jednom na jednom posebnom računu u jednom fondu, zahvaljujući čemu smo e, prestali sa sudskim postupkom. E, mi smo e, ih počeli sudski goniti zato što nisu plaćali. Međutim, sada ćemo obustaviti sudski postupak s po tom pitanju jer je sada sve plaćeno. Po pitanju Madeire pitamo se ima li sada nekih posebnih poreznih mogućnosti u Madeiri koji se krivo koriste. Madeira ima mogućnost takvih posebnih poreznih režima zato što su jako daleko od e, ostatka Europe, ali naravno to oni trebaju koristiti u prave svrhe. A ako to nije slučaj, onda se tek mogu kazniti i mi ćemo to time pozabaviti. Molim vas, možete poloviti pitanje o Malti. Na Mali postoji e, nepravična e, i različito oporezivanje za domaće i strane tvrtke. Kada je Malta ušla u Europsku uniju, taj posebni režim trebao je prestati nakon deset godina. Ne znam kakva je sada situacija. Imamo posebne odredbe po pitanju postojećih potpora, što vrijedi za sve države članice. Kada neka država uđe u Europsku uniju, postoje posebne odredbe koje se odnose na postojeće potpore. E, mi možemo pratiti tu situaciju za slučaj da je protokol o pregovorima istekao. Što se e, Malte tiče, nismo se još time bavili, ali to ćemo učiniti pa ću vas o tome obavijestiti. Po pitanju nizozemske i e, toga da li se patenti oporezuju, odnosno e, vrijednost koju oni stvaraju, to je nešto što je u nadležnosti OECD-a. OECD je naime ustanovio da postoje aranžmani kojim se želi promicati primjerice istraživanje i razvoj i sam patent i da se to radi na licu mjesta. I to je nešto što je legitimno. Ako e, iz e, nekog istraživanja i razvoja iz određene zemlje dođe patent, onda date neke e, posebne pogodnosti za taj patent. Ali ako tome nije slučaj, ako istraživanje i razvoj dolaze iz različitih zemalja i onda se patent sam kao takav ne oporezuje, to je nešto što je e, dogovoreno da će se s time prestati. To nije u mojoj nadležnosti, već u nadležnosti Pjera Moskovicija i mislim da se počelo zapravo raditi na tome da se to promijeni. OECD zapravo smatra da je situacija legitimna ako se promiče na istraživanje i razvoj u jednoj zemlji, onda e, je u redu ako je e, prihod od tog patenta nešto se ne oporezuje. Što se materije tiče, moram reći da za sada samo sumnjamo na određene e, stvari, ali nismo još sve tu vidjeli. Naime, e, oproste, prevodite se ispravo, dakle ono što je vezano za automobilsku industriju. Dobro je ako mi potrošači možemo imati neke pogodnosti i primjerice recikliranje e, akumulator za, automobile i tu je suradnja nešto što možemo reći da je jako dobro. Ali što se tiče kartela, tu nas brine ako dođe do kartela kako, se ne, kako se ne bi koristile najbolje tehnologije za čišće emisije iz benzinskih i dizel motora. Za sada nismo ustanovili vezu između e, skandala s emisijama i kartela kojima e, koji sada istražujemo. E, sve što je vezano za skandal, vezan za emisije je nešto što radi ekipa mog kolege Katajnena. Hvala. Zaista, Werner, vi ste već koristili sedam minuta. Ali samo kratko pitanje. Naime, izuzeće u bloku koje je dopušteno od 2020. godine govori o odnosima između proizvođača automobila i e, posrednicima u malim i srednjim poduzećima. Naime, e, BMW zapravo to e, zloporabi. Morat ćemo o tome razgovarati kasnije. E, to je nešto što je zapravo sporedna stvar u odnosu na onaj kortel o kojem e, sam upravo govorila. E, hvala. Nećete se moći protiviti kada drugima dam više vremena jer ste sada dobili bonus. Langen bonus. Izvolite sada Ramon Javier Rotondo. E, nemate pitanja. Dobro vidio sam vas na popisu, ali da ako se želite javiti, da li se možda još netko želi javiti za riječ? Ne, u tom slučaju završit ćemo i to točno na vrijeme. Ovo je bila e, izvrsna razmjena mišljenja u okviru strukturiranog dijaloga s Margaretom Vestager. I pozabavili smo se velikim brojem pitanja, dio toga morat ćemo naravno pratiti, pa nam je drago što ćemo i dalje s vama moći jako dobro surađivati. Želimo vam naravno sve najbolje u vašem radu. So, dear colleagues, uh, let's start this last uh, before lunch session. We have now uh, our reporter for point... Sada krećemo sa 17. točkom i sa naknadama za prekogranična plaćanja i naknade za konverzije valute. Imamo 104 amandmana, 14 u nacrtu izvješća a sada i izvjestitelj, zatim tri minute za izvjestitelje u sjeni, javljanja za riječ pa raspravu. Dakle, sada EPP i izvjestiteljica. Hvala predsjedniče, ja se ispričavam što sam kasnila, bila sam na razgovoru s građanima. Dragi kolege i kolegice, Toplo zahvaljujem svim izvjestiteljima i svima iz Ekona na konstruktivnim prijedlozima koje su nam proslijedili. Mi smo dobili mogućnost dakle izraditi zakonodavni akt koji će približiti ne samo zemlje i građane, već će i omogućiti rješavanje praktičnog problema prebacivanja novčanih sredstava preko granica. Imamo europski projekt koji naglasak stavlja na integriranje, a ne na izolaciju. Mi bismo pri tom integriranju uštedili određen novac. Dakle, mi smo predani stajalištu okrenutom ka suradnji kako bismo omogućili bržu i bolju uslugu za građane. Drago mi je što smo zaprimili ambiciozne prijedloge većine klubova kada je riječ e, o e, prekograničnom plaćanju i njegovom opsegu. Mi u Europskom parlamentu, po mom mišljenju, bismo trebali bilo kakve podjele među građanima i bismo morali e, odluke koje se tiču naših građana i plaćanja donositi tako da budemo ponosni na jedinstvo jedinstveno tržište i da omogućimo prebacivanje novca za koje će biti plaćena uvijek ista naknada bez obzira na mjesto pokretanja plaćanja i na valutu o kojoj se radi. Kada je riječ o pružateljima usluga plaćanja, već sada je moguće obraditi e, platne naloge brzo. Ono što je problem je da nemamo dogovor vezan uz druge valute i uz to kada su tehnološke e, mogućnosti e, manje od optimalnih. Mi smo ovdje kako bismo potaknuli inovacije, a to će u konačnici pomoći e, našim, našim ekonomijama. Jednako tako treba odvojiti dovoljno vremena za tehnička rješenja. Što se tiče naknada, trebalo bi ih smanjiti i ne bismo trebali ništa učiniti kako bi se smanjile naknade vezane uz druge usluge. Zato moramo djelovati potpuno transparentno i sve vezano uz konverzije valuta u EU učiniti transparentnim ne samo na bankomatima, već i u drugim uslugama. Ja sam se povezala sa e, drugim zastupnicima pa smo postavili određene rokove vezane za konverzije valute. Želimo pritom osigurati pravnu sigurnost i usklađivanje. Nitko ne dovodi u pitanje uvjete e, vezane uz plaćanje ili korištenje bankomata e, u drugim zemljama. Želimo riješiti e, pitanje naknada za prekogranična plaćanja i konverziju valute kako ne bismo imali različite opcije. Opcije moraju, ako postoje, biti transparentno prikazane i jednoznačno prikazane bez ikakvih e, e, navođenja na pogrešan trag. Moji su e, kolege prezentirali argumentaciju, a ja sam od udruga potrošača također dobila argumentaciju što je gospodin Ludvig dobro sastavio u obliku 199. amandmana. Imamo mogućnost opt-in i opt-out kada je riječ o konverziji valute. Mislim da bismo trebali sve potrošače e, potaknuti na to da koriste usluge konverzije valute i zadatak koji je vezan u sastavljanje primarnog zakonodavstva predstavlja golemu odgovornost. Zato sam ovdje kako bismo detalje svi zajedno raspravili i postigli te vrlo visoko ambiciozno postavljene ciljeve. Puno hvala Eva, a sada izvjestitelj za SID gospodin Lus Vingsen. Puno hvala. Ja bih za početak zahvalio predsjedniku i izvjestiteljima. Veselim se konstruktivnom razgovoru na sastancima sa izvjestiteljima u sjeni. Ja sam glavni naglasak stavio na to da pokrijemo sve države članice Najjeftinija alternativa trebala bi potrošačima biti prikazana i to vrlo jasno u trenutku kada se odlučuju za različite pružatelje usluga konverzije valute. Mislim da je jako važno imati u vidu dogovor Europskog parlamenta kada je bilo riječ o akcijskom planu komisije vezanom uz financijske usluge. Mi smo tada od komisije zatražili da sastavi prijedlog koji će smanjiti troškove prekograničnog plaćanja u različitim valutama. Mi bismo željeli smanjiti trošak prekograničnih plaćanja u svim valutama. Ne znam kakav je e, sada utjecaj komisije, što su oni odlučili. Mi smo tu u ime naroda, u ime građana i zato trebamo pokušati smanjiti troškove za sve državljane EU-a bez obzira na to iz kojih državama dolazimo i je li u našoj državi valuta euro ili neka druga. Kada građani koriste usluge plaćanja ne znaju da je plaćanje u vlastitoj valuti gotovo uvijek skuplje. Kartično plaćanje u iznozemstvu uključuje vrlo brzu odluku o tome u kojoj ćemo valuti plaćati. Danas je nemoguće o tome donijeti informiranu odluku. Čak i u slučaju da vidimo cijenu konverzije valute, nemoguće je u trenutku sve to proučiti pa donijeti najbolju odluku. Zbog toga je predložen niz amandmana na temelju kojeg će potrošači moći zaista donijeti informiranu odluku. Pružatelji usluga pak trebaju građane informirati o posljedicama određenih odluka vezanih uz plaćanje. Ne želimo blokirati mogućnost konverzija valute i prekograničnih plaćanja. No, potrošači ne bi trebali automatski odlučivati jedno te isto svaki puta. Bude li omogućeno dinamičko odlučivanje, Pružatelji usluga će potrošačima dati informacije o tome kakve posljedice određene odluke imaju. Potrošači bi trebali moći vidjeti konačan trošak e, transakcije u svojoj valuti. Novo pravilo o transparentnosti treba stupiti na snagu u roku 12 mjeseci. Ako se potrošači odluče za korištenje neke druge valute, pružatelji usluga bi u tom slučaju trebali primjenjivati istu valutu i to bi trebalo činiti za sve transakcije graničnog plaćanja. To smo napisali u amandmanima. Novo pravilo treba stupiti um, u primjenu šest mjeseci nakon stupanja na snagu. Na taj način će biti olakšana provedba za prekogranična e, plaćanja i za korištenje bankomata. Veselim se daljnjoj konstruktivnoj raspravi i siguran sam da ćemo iznaći rješenje koje je na korist e, sviju. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący. Gospodin Ošok. Hvala. Gospodine predsjedniče, hvala izvjestitelju i hvala svima. Dakle, kolege i kolegice, zahvaljujem na amandmanima i imam važno pitanje vezano uz sadržaj. Kompromis A. Tu je gospođa izvjestiteljica slično od ECR-a, socijalista i iz vlastitog kluba dobila informaciju o tome da je naša nakana proširiti opseg primjene vezan uz transfere i uz sve valute EU-a. Ne bi se radilo samo o euru, kako bismo se držali principa uzajamnosti i slobodnog plaćanja unutar EU-a. Time se treba osigurati i to da se jednako postupa prema svim valutama. Vi međutim niste uzeli u obzir naše mišljenje a čak i predlažete stvari suprotne od naših prijedloga. U kompromisu A imamo i spominjanje banaka van eurozone koje bi mogle primjenjivati vlastite naknade za prekogranična plaćanja u svim valutama osim eura. Banke unutar europodručja neće biti e, u prilici raditi isto i imati a naknade za prekogranična plaćanja u valutama osim eura. Te naknade neće biti iste kao za transakcije u eurima. S obzirom na sve ovo i na posljedice za platni promet te potrošače, mi se pitamo o nekim stvarima. Čini nam se da je izvorni tekst komisije puno bolji prijedlog od ovog kompromisnog. Zbog toga bismo vas zamolili da iskažete solidarnost kada je riječ o transferu sredstava. Solidarnost i jednakost postupanja prema državama članicama unutar i van euro područja je važna. Ne bismo željeli da se valute osim eura smatraju drugorazrednim valutama, lošijim valutama. Tu je i pitanje troškova transakcija. Postoje razlike između konverzija valute i valutnog tečaja ECB-a. Ako želimo imati transparentno i usporedivo rješenje u kojemu su vidljivi svi troškovi, moramo koristiti tečajne razlike uz posebnu napomenu da se radi o procjeni, a ne o konačnom iznosu. Želim vas podsjetiti i na to da se EU još uvijek sastoji od država članica koje nisu sve u europodručju. ECB ne mora biti primarna banka. Zašto bi ta banka bila mjerodavna za, za tečajne razlike, a ne neka druga? ili nacionalna banka. Mislim da nepotrebno ovdje kompliciramo stvari koje bi trebale biti lagane, a tiču se tečajnih razlika i fiksnih naknada. To bi se moglo postaviti vrlo jednostavno i omogućiti vidljive usporedbe. Treba objasniti još nešto. Imamo ovdje nejasan pojam effective exchange rate primjenjiva e, tečajna stopa. Radi se o stopi koja se primjenjuje za različita plaćanja. Imam još neka pitanja o različitim aspektima ovog dokumenta, ali to ćemo vam proslijediti u pisanom obliku kako bi to pojedinačni izvjestitelji međusobno mogli raspraviti. Hvala. Je li netko iz a ovdje? Čini se da ne. Onda u ime zelenih Raymond. Ne? Gospodin Vijega? Javljate se. Dobro, izvolite. Hvala, predsjedajući. Ja bit ću jako kratak što sam biti amandmana tiče. Dakle, u biti kako bismo skratili priču, želim reći da podržavamo sve amandmane koji se zalažu za bolju zaštitu potrošača. A njih su uložili čitav niz kolega, Osobito podržavamo one koji ne rade samo na usklađivanju e, tečeva u Europi, već i on amandmane 69 70 e, od Barbara Ludvigson, također slažemo sa amandmanima 35, 36, 37 Ole Ludvigsona koji za cilj imaju zajamčiti punu transparentnost i usporedivost cijena različitih službi za e, konverziju prije transakcije, jer nema smisla nikakvog saznati nakon transakcije, e, saznati cijene drugih e, tečajeva. Stoga, usprkos tome da što se slažemo s brojnim amandmanima gospodina Özoka, ne slažemo se sa 176. koji u biti predviđa da samo određena transparentnost treba ponuditi, jer mi smatramo da to ne rješava problem. Također nas sviđa i ideja da se ponudi korisnicima isplata mogućnost da blokiraju uslugu konverzije valuta kao što Ole Ludvigson nudi u amandmanima 99 i i slično tome voljeli bismo da se e, kreditni transferi uključe kao što predlaže Danuta Hübner i poznati nam Ole Ludvigson. A ono s čim se ne slažemo jeste to što smo vidjeli od čitog niza kolega a na temelju informacija od eh, Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, barem informacija koji su dobiveni od osobe, da isključujemo eh, mogućnost eh, gornjeg praga cijene za konverziju valute. Dakle, čitav kolega traži da se ukine taj gornji prag. Dakle, imamo čitavo nefunkcionalno tržište gdje se pljačka E, potrošače i studija to jasno ukazuje i komisija predlaže gornji prag, barem dok e, se svugdje uspostave mjere transparentnosti, tako da će ta otimačina, nadajmo se, s takvim mjerama e, biti obustavljena. Za tranzitsko razdoblje mislim da ima i smisla da se uspostavi takav gornji prag. I nažalost kolege koji su inače zalagali za jake, snažne mjere, ovdje upadaju legalističku zamku. Jer tu se radi o tome da li je EBA eh, ovlaštena da donosi takve odluke. Dakle, tu postoji određen problem, no možemo ga eh, može ga se odstraniti ako u ovoj direktivi eh, se donese odluka, onda će EBA biti u stanju odrediti gornji prag cijene i to će biti u koristi potrošača jer studija to jasno pokazuje. Pokazuje da potrošači uvijek više plaćaju kada koriste alternativne mjere usporedbi s onim što banke inače pružaju. Dakle, ova otimačna bi trebala trebalo bi joj stati u kraj na taj način i evo govorim pod nadzorom izvjestitelja tako da bi bilo jako dobro da se nacrt RTS-a zadrži kao što je to predložila komisija, a u interesu potrošača. Hvala Sven. Sada izvjestitelj eh, Guja, gospodin Vjegas. Dobar dan, evo, govorit ću kao i uvijek portugalski. Imam dva komentara. Ja predajem ekonomiju. I u principu ravnoteža cijena odgovara marginalnim cijenama, to je jedno od osnovnih pravila tržišnog gospodarstva. Dakle, poslično tome trebalo bi se težiti da se ostvari nula glede tih cijena. A zašto stvari tako ne funkcioniraju? Pa zato što očito je da nemamo konkurentno tržišno natjecanje. E, ako pogledamo kako stvari funkcioniraju u Portugalu, bankovni sustav je pod kontrolom dvije ili tri institucije koje manipuliraju cijenama. Istina je da je cijena eksponencijalno rasla u Portugalu, cijena tih e, transakcija, što je suprotno onome što stoji u prijedlogu izvješća. Dakle, e, za Portugalce ono što je ponuđeno neće rješavati probleme. Tako da nas ne šokira ideja da se uspostavi gornji prag za transakcije jer time bi se suzbila tendencija da banke poboljšavaju svoje rezultate tim visokim cijenama. Kriza je bila dugotrajna, smanjene su kamatne stope, imali smo sumnjive zajmove i sada vidimo kako i dalje cijena transakcija u Europi raste. Kada napravite virman preko interneta morate platiti euro i pol kako biste obavili takvu transakciju. Banke su puno novca dobile, dale su otkaz tisućama i tisućama zaposlenika, tako da nam nije jasno zašto je transakcije ne, ne bi mogu imati gornji prag i da e, to sve ide ka e, nuli, što bi bilo logično u tržnom e, gospodarstvu. To je zabrinjavajuće. Isto tako smo zabrinuti sa podizanjem novca na gotovine na bankomatima, jer bio su brojne žalbe. Naime, klijenti nisu razumijevali koje, e, zašto se takse naplaćuju na to. To treba riješiti i tu isto tako i pitanje transparentnosti kada se podižu novci u stranim devizama. Dakle, to je dosta problematično, mi smo skeptični i ne znamo kako bismo mogli e, dosta brzo ponuditi čitav niz mogućnosti potrošačima. Dakle, situacija kako sada imamo je zabrinjavajuća, ono, nema tu nikakve tajne. Ono što potrošač želi jeste obaviti najbolju transakciju pod, uz najmanji trošak. A trošak transakcije trebao bi težiti ka nuli, ponavljam. Hvala. Hvala. Izgleda nemamo nikoga za slovno javljanje za riječ. Evo, ako vam ne smeta, ja ću se uključiti u slovno javljanje za riječ i iznijeti par komentara. Dakle, najprije govorimo o kontroli cijene. Dakle, to nije besplatno. Uvijek moramo imati na umu da, je, da postoje dobri razlozi za korištenje kontrole cijene, tržišne cijene. Dakle, kao što kažete, tržište možda ne funkcionira u potpunosti i ponekad kad ponekad kad su niski troškovi visoki, onda ih se prebacuje na e, druge klijente, no nadam se da ćemo uspostaviti pravu ravnoteže. Evo, želite li vi zaključno nešto reći? Hvala predsjedatelju. Andrej kolegi, hvala još jednom. Kao što znate, imamo e, rokove koji su jako blizu, tako da smo iz tog razloga ponudili neke kompromisne amandmane i sastanak izvjestitelja u Sjeni će biti jako brzo određen, ako već nije. Samo želim kazati neke komentare, dakle, iako danas ne raspravljamo kompromisne amandmane, no želim se pozvati na neke komentare izvjestitelja u Sjeni iz reda ECR-a. Dakle, najprije trebamo razjasniti da kompromis A je znatno bliži od onoga što je, sugerirano od strane SID-a i ECR-a, a usporedbi s, s prijedlogom Europske komisije. Ja tu predlažem da se troškovi usklade ne samo sa europskim prekograničnim e, troškovima, već i troškovima u nacionalnim valutama. Na primjer, ako e, raditi konverziju poljske zlote u e, Briselu, to bi trebalo isto koštati kao i u drugoj situaciji i isto kao da radite transfer iz e, Varšave u Varšavu. Jedini jedno plaćanje koje ne uključujemo ovaj kompromisni amandman jeste da ako zlote transferirate iz Sofije u Brisel, na primjer. Što je iznimno rijedak slučaj. U većini slučajeva to se tiče samo jako malog protiv malo procenta svih prekograničnih e, uplata u Europskoj uniji, a to je dosta skupo za banke, na primjer, kako stvari za sad stoje. Iz tog razloga bismo najprije htjeli Europsku komisiju da analizira koliko bi to koštalo, a onda bismo rado pokrili taj mali dio tako da imamo sve, sve, sve prekogranične uplate. Što se tiče konverzije valute i transparentnosti, to je jako stručna tehnička tema, tako da bi bilo dobro da imamo e, tekst najprije kako bismo bili sigurni da ispravno razumijemo jedni druge i da se ispravno izražavamo, tako da tu treba dosta toga razjasniti, a moramo brzo djelovati. I za kraj što se tiče RTS-a, kao što rekoh e, u ime, kao što je rekao i gospodin Gigold u ime zelenih, vjerujem da delegirani amandmani e, za EBU, da se razvije RTS e, za konverziju, možda je to nepotrebno i možda ide on kraj polja primjene i ciljeva ovog teksta i jedini koji s tim nisu složili su zeleni za sad usprkos razgovorima s komisijom nekoliko zadnjih tjedana su odustali od tog dijela i većina ako ne svi dionici s kojima smo se mogli susresti ako su imali nešto zajedničko to je bilo to no eto naravno možemo i dalje razgovarati o tome no činjenica je da postoji velika podrška da se odstrani taj dio iz teksta. Hvala najljepša za sada i e, veselim dalje na suradnje na ovom pitanju. Hvala, dakle, rasprava mana devetog, to je danas, glasanje na ekonu 5. studenog, a na plenarnoj vjerovatno u studenom tako. Dakle, nastavljamo s radom u pol rasprave s nacionalnim parlamentima, imat ćemo različite sastanke, tako da vas molim da to imate na umu. Dobar tek i vidimo se u dva pol.